Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli, moram ispričati gospodina Elmara Broka i različite naše potpredsjednike koji nažalost neće moći danas biti s nama. Morat ćete malo pretrpjeti mene, e, Charlesa Tenaka. E, proći ću kroz prijedlog dnevnog reda, za početak usvajanje dnevnog reda. imali kakvih komentara? Mislim da nema. Nakon toga ćemo odobriti zapisnik od sastanka 8. E, rujna, 6. 10. i 10. i 11. 10. Mislim da nema nikakvih napomena primjedbi ili sugestija, dakle možemo smatrati te zastupnika odobrenim. A sada možemo prijeći na glavni događaj današnjeg poslijepodneva, javno saslušanje vezano uz vanjsku politiku Europske unije u Sahelskoj regiji. Drago mi je što vas sve mogu pozdraviti na ovom javnom saslušanju vezano uz pitanje koje je vrlo bitno i u samoj srži zanimanja kojim se bavimo u, zajedno sa odborom za razvoj Europskog parlamenta. E, raspravljamo o tome što bi Europska unija trebala učiniti kako bi se pozabavila različitim izazovima u toj vrlo krhkoj regiji e, gdje se događaju stvari koje mogu imati negativan učinak i na sigurnost i stabilnost u Europi. Za one koji ne znaju, ja sam bio posljednji izvjestitelj Europskog parlamenta u listopadu 2013. godine vezano uz ovu temu i evo, drago mi što ćemo vidjeti što se od promijenilo. Kombinacija nestabilnosti, nesigurnosti, poroznih granica, siromaštva i krize e, u e, opskrbi hranom predstavlja nešto što dovodi do efekata što, koji predstavljaju veliki razlog za zabrinuto za Europsku uniju. Također možemo vidjeti jačanje terorističkih grupa, džihadista, e, gomilanje oružja, intenziviranje krijumčarenja ljudima kako i nezakonita trgovina drogama E, uglavnom se krijumčare ljudi sa e, koridorom e, od zapada prema istoku. Također, nestabilna situacija u Maliju 2012. godine mogli smo jasno vidjeti prema situaciji u toj zemlji koliko je nužno da se reagira kako bi se pojačala otpornost Sahalske regije i društava u tim zemljama. Na, u Maliju sve, sve aktivnosti od e, nestabilnog sjevera prema središnjem i južnom dijelu jasno pokazuju da postoje razlog e, za dvojbu. Za dvojbe isto tako situacija u Libiji, e, jačanje ISIS-a u Raki pogotovo. Nadamo se da će sada ISIS zapravo pasti u Siriji i u Iraku i vidjet ćemo hoće li doći do premještanja tih skupina u druge regije, uključujući Saharsku regiju gdje imaju osjećaj da se mogu regrupirati i nastaviti sa svojim terorističkim aktivnostima. Europska unija je definirala e, svoje E, djelovanje u Sahelskoj strategiji 2011. godine gdje se uglavnom bavila razvojnim i sigurnosnim pitanjima i definirala je činjenicu da se njima mora baviti na obuhvatan način. Uključila je Mauritaniju, Niger, Čad, Burkina Fasu i intenzivirala svoju suradnju sa G5 Sahelom kao regionalnom organizacijom. Da bismo razgovarali o europskoj e, politici prema toj regiji danas, s nama je gospodin Angelo Sada, veleposlanik posebni predstavnik e, Europske unije za Saharsku regiju i koji je odigrao ključnu ulogu u koordinaciji e, cjelokupnog pristupa Europske e, unije Saharskoj regiji. Zatim gospodin Melli koji dolazi iz afričkog programa Chatham House-a iz Londona i on ima zaista ekstenzivno iskustvo vezano u saharsku regiju, uključujući i politička i razvojna pitanja koja utječu na stabilnost saharske regije. Isto tako, jedva čekamo da čujemo e, što imaju za reći kolege e, o ovom pitanju i koji su glavni izazovi koji smatraju da postoje, posebice kada se radi o sigurnosti, posebice u Maliju e, i zanima nas kako misle da će se to odraziti na širu globalnu scenu. Međutim, dajmo sada riječ našim kolegama. Najprije dajem riječ gospodinu Bogdanu Venti, koji je potpredsjednik razvojnog odbora i koji će govoriti zato što Linda McAvan danas nije mogla biti s nama. Izvolite. Imate na raspolaganju vremena koliko vam je potrebno. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja bih želio izložiti nekoliko stvari u e, ime odbora za razvoj i u ime predsjednice gospođe Linda McEwan koja nije mogla doći. Također bih želio e, poželjeti srdačnu dobrodošlicu našim uvaženim gostima, gospodinu veleposlaniku e, Losadi i gospodinu Polu Meliju. Kao što je već spomenuto, e, stabilnost i razvoj sahelske regije je nešto što je u interesu Europske unije. Mislim da ne moram podsjećati na to koliko nas brine radikalizacija i terorizam, te pobune do kojih dolazi, a koje u velikoj mjeri utječu na zemlje poput Libije, Malija i Nigerije. Radi se zaista o ozbiljnim prijetnjama koje traže da se djeluje e, organizirano. Također moramo se baviti dugoročnim strukturnim problemima i izazovima koji su međusobno povezani sa pitanjem stabilnosti. Ekonomski i socijalni razvoj je nešto što dovodi do mira i stabilnosti. Stabilnost pak s druge strane daje svoj doprinos razvoju. Zemlje Saharske regije su među najsiromašnijim i najranjivijim zemljama na svijetu. Saharska regija je prostor sa više od 40 milijuna ljudi koji e, imaju težak pristup hrani i zapravo im je potrebna pomoć u hrani. 2005. 8. E, i 12. godine Saharska regija prošla je kroz pravu krizu nedostatka hrane i problema sa pothranjenošću. Radi se tu o velikim izazovima. Kao prvo, stanovništvo te regije je posebice izloženo klimatskim promjenama i mora se suočiti s posljedicama koje među ostalim uključuju i nepredvidljive vremenske prilike. E, također su ranjivi kada se radi o poplavama, suši i sličnim vremenskim nepogodama. S obzirom na to da narod u toj regiji živi od poljoprivrede, e, ovakve nepovoljne klimatske prilike imaju zaista negativan i snažan učinak na njihovu prehranu. Zatim je tu demografski rast od 3%. Do 2015. E, godine er, od Eritreje do Senegala, dakle od istoka do zapada, svih deset zemalja moglo bi rasti Um, i e, današnje stanovništvo od 140 milijuna ljudi moglo bi, u 2015. moglo bi narasti do 2050. godine na 300 milijuna ljudi. Kao što znamo, E, pristup e, osnovnim e, životnim namirnicama je vrlo rijedak. 75% stanovništva je mlađe od 35 godina, dakle radi se o mladim ljudima koji su posebice pogođeni problemima nezaposlenosti i nedostatka obrazovanja, siromaštvom i isključenjem iz društva i zbog toga su mnogi frustrirani i pate zbog nedostata prilika. Ono što zaista predstavlja veliku opasnost je činjenica da postoji opasnost da bi se mogli radikalizirati jer radikalne grupe daju odgovor na te njihove dvojbe. U velikom broju slučajeva i u drugim afričkim zemljama, a i u Europi dolazi do preljevanja tih efekata. Također tu je politička nesigurnost u Maliju, Libiji e, i Nigeriji. To je nešto što pogoduje raseljavanju jednog dijela stanovništva koje odlazi u druge zemlje. Siguran sam da ćemo mnogo više čuti o ulozi Europske unije u regiji od naših e, uvaženih gostiju, ali dozvolite da samo podsjetim na nekoliko činjenica. Europska unija je jedan od najvećih e, donatora u smislu humanitarne pomoći, više od 200 milijuna eura, e, da bi 1,2 milijuna ljudi e, koji pate zbog nesigurnosti u opskrbi hranom i taj novac namijenjen je zapravo zbrinjavanju tih ljudi, a možemo vidjeti da trenutačno više od 43% djece pati od pothranjenosti. Također, tu je i globalna inicijativa za otpornost sahelske regije koja nastoji baviti se problemom kronične potkranjenosti i djelovat će do 2034. godine. Tu je također i krizni fond za Afriku, čiji je zapravo glavni cilj da se bavi migracijskim problemima, odnosno uzrocima migracija, te da promiče sigurnost i razvoj. Osim toga, imamo i dugoročne programe u sklopu Evropsko, Fonda Europske unije za razvoj. To je e, vrlo važno, međutim, Moramo također priznati da usprkos svoj pomoći e, ta sredstva nisu dostatna i nepotpuna su. Nije problem u tome da nedostaje strategija za saharsku regiju, međutim e, nije stvar u njihovom broju. Problem je u tome što ih je jako puno, a međusobno nisu dosljedne i koherentne. Treba nam jedna obuhvatna strategija koja bi uključila kako globalne, tako i regionalne i lokalne dionike. Ja bih želio spomenuti da naša strategija za saharsku regiju od 2000 2011. godine jest nešto gdje također nastojimo djelovati u suradnji sa e, lokalnim akterima, Afričkom unijom te ekovasom, dakle izvan e, granica Afrike. U tom smislu mislim da vrijedi spomenuti da će 2017. godine vjerojatno biti usvojen novi europski konsenzus za razvoj i nova afrička strategija u sklopu koje će se razgovarati o tome na koji način dati okvir e, suradnji za, e, za program iz Kotonua koji uključuje i afričke i pacifičke zemlje. E, želim samo reći da naš odbor također za veljaču 2017. planira dvije misije. Prvu e, u Senegal kako bi se bolje razumjela dinamika migracije i suradnja vezana uz upravljanje migracijom. Druga misija kako bi se istražile činjenice također u veljači treba e, se uputiti u Čad gdje se treba istražiti složena povezanost između nestabilnih državnih faktora, klimatskih promjena, sigurnosnih i političkih problema koji su povezani s ekstremizmom. Nadam se da nam to također može pomoći da bolje razumijemo situaciju i u kontekstu onoga što će reći naši uvaženi gosti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Venta na ovim uvodnim komentarima s razvojne perspektive. Sada dajem riječ e, gospodinu Angelu Losadi, posebnom predstavniku Europske unije za Sahelsku regiju. Gospodine veleposlaniče, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala lijepa gospodine Venta. Zahvaljujem vam na pozivu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje. Ovo je sedmi put da sam ovdje. Prije sam sudjelovao na sastanku pododbora za sigurnost razvoju i E, nastavit ću na francuskom s obzirom na to da je to jedan od službenih jezika Saharske regije koji je tamo dominantan. Hvala vam lijepa. Kao što sam već rekao, zaista sam počašćen e, što sam danas ovdje. Kada govorimo o vanjskoj politici u Saharskoj regiji, važno je reći sljedeće. Saharska regija, kao što smo upravo čuli, obuhvaća 12 zemalja koje su zapravo na 3 sata leta od europskih zemalja. Upravo zbog toga sigurnost tih zemalja predstavlja nedvojbeno no nešto što je i naša sigurnost. I to je vjerojatno jedan od temeljnih elemenata koje treba shvatiti i na temelju kojeg trebamo dalje graditi dalje. Radi se zapravo o nečemu što predstavlja na neki način granicu s Europskom unijom. U Libiji, eh, nakon onoga svega što se dogodilo, došlo je do događaja koji su zapravo doveli do toga da su se eh, isturene granice Europske unije, da tako kažemo, pomakle na saharsku regiju i upravo zato ih tu treba braniti. I zato ću cijelo vrijeme kad govorimo o saharskoj regiji, njihovoj sigurnosti, govoriti i o našoj sigurnosti. Međutim, prije nego što prijeđem na to, možda čisto da kažemo što je to saharska regija. Želio bih to objasniti u tri točke. Prva stvar, definicija Sahela. To je važno. Zato što se ne radi samo o akademskom pitanju. To je važno Prema definiciji koju imamo sahelske regije, upućujemo naše aktivnosti u jednom ili u drugom smjeru i upravo zato je definicija važna. Druga stvar koju želim reći tiče se konkretnih strategija i regionalnog akcijskog plana koji smo donijeli i temeljem kojeg smo ostvarili određeni napredak. I treća stvar o kojoj želim govoriti jest koja je budućnost te strategije, na koji način je ona funkcionirala do sad i kako na temelju dva osnovna elementa, a to je mirovni proces u Maliju i regionalizacija sa G5 i sa cijelom novom politikom koju sada poduzimamo u Europskoj uniji možemo nastaviti dalje. Evo to su e, tri glavne osi oko kojih želim e, danas e, fokusirati svoje predavanje. Prva stvar, sam koncept sahelske regije. Nema nikakve sumnje da je sahelska kriza regionalna kriza. To je nešto e, što je nedvojbeno. I upravo zato važno je definirati tu regiju. Koja je to regija e, kojom se zaista bavimo? Tri su različita koncepta Sahela. Prvi koncept je koncept geografske naravi, zatim institucionalni koncept, a treći koncept je takozvani geostrateški. Prvi koncept geografski koncept, odnosno poimanje Sahela kao geografske regije je zapravo vrlo jednostavno. To je jedan pojas od 5100 e, e, km koji ide od Atlantika do Crvenog mora e, i koji prolazi kroz nekih 12 zemalja koje su sve obilježene sličnim značajkama. kada govorimo o sigurnosti, humanitarnim pitanjima, um, upravljačkim pitanjima, čak i klimatskim pitanjima. Posebice su klimatske promjene od ključne važnosti, a vidjet ćemo naravno da kada se radi o migracijskim i sigurnosnim pitanjima da među tim zemljama ima mnogo sličnosti. To je taj geografski koncept, geografsko poimanje Saharske regije. Drugi oblik poimanja koji je nama možda zanimljiviji je zapravo institucionalni koncept Saharske regije. Zašto je institucionalni? Zato što se govori o pet zemalja, pet zemalja G5, koje su zapravo smještene oko rijeke Nigera, koja kao što znate je koljevka velikih e, starinskih civilizacija, e, civilizacija koje su nam svima poznate, drevne civilizacije i tih pet zemalja koje su se formirale oko te rijeke u suradnji sa Čadom i Mauritanijom željele su stvoriti, željele su oformiti onih G5 o kojima smo malo prije govorili. G5 zapravo je rezultat odluke e, vođa tih pet država koji su odlučili da će stvoriti na političkoj razini jedan novi oblik odnosa koji će biti i razvojne sigurnosne prirode. Međutim, tih pet zemalja željelo se na taj način okupiti e, u Uniji G5 kako bi radili na drugim pitanjima. E, G5 je u tom obliku osnovan 19. prosinca 2014. godine. Imaju e, tajništvo u Mauritaniji e, sa rotirajućim predsjedništvom i trenutačno G5 predsjeda Čad. I to je zapravo poseban taj koncept sahelske regije kojim ćemo se mi kao Europska unija baviti. Sada treće način poimanja Sahela, to je geostrateški. Govorimo dakle o konceptu G5, to nam je polazište i onda analiziramo krize koje su imale izravni utjecaj na tu regiju. Tu je prvenstveno kriza u Libiji. E, kriza u Sahelu ne bi bila nipošto tako jaka da nije bilo libijske krize. A isto tako pogledamo situaciju na jugu, tu je kriza u Nigeriji, problemi s Boko Haramom koja još dodatno naglašava cijeli taj krizni proces. O tome govorimo kad govorimo o geostrateškom kontekstu. Međutim, osim toga, osim tog prvog užeg kruga, postoji prošireni krug zemalja koje imaju neizravni e, utjecaj na Sahel, a i one same, njihova narav, možemo tako reći, e, ih na neki način pridružuje Sahelskoj regiji. Ne možemo reći da primjerice Alžir nema jedan dio u Sahelskoj regiji, da sjever Nigera, e, Nigerije također nije u Sahelskoj regiji ali usprkos tome što sve te zemlje možda nisu sastavni dio G5, one pripadaju po svojoj naradi Saharskoj regiji. Nigerija e, primjerice ili Senegal mogu promijeniti narav E, i značajke ovih pet zemalja u G5 upravo zbog snažne interakcije političkih veza koje postoje među tim zemljama. Dakle, e, zato polazimo ta tri osnovna koncepta, ta tri osnovna načina poimanja saharske regije. Želio bih se posebice usredotočiti na drugi i na treći način poimanja. E, što se tiče drugog koncepta saharske regije kao institucionalne regije, to je važno zbog svih aktivnosti koje tamo želimo poduzimati. A ovaj treći koncept e, e, Saharske regije kao geostrateški važne regije e, tiče se zapravo budućih odluka koje će se donositi vezano uz tu regiju i vezano uz naravno zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. E, postoje još dvije regije koje imaju veliki utjecaj na Sahelsku regiju. S jedne strane to je Magreb, s druge strane tu je zapadnoafrička regija i to je posebice važno u kontekstu migracijskih pitanjima zato što govorimo o zemljama koje su i polazišne zemlje i tranzitne zemlje i zemlje odredišta. Evo, e, to je dakle um, vrlo važno za moju prezentaciju. Tijekom svojeg izlaganja zapravo ću se oslanjati na ova tri načina poimanja Sahelske regije kada ću govoriti o tome na koji način zapravo možemo djelovati u toj regiji. Sljedeća stvar o kojoj želim govoriti je strategija Europske unije za Sahelsku regiju i regionalni akcijski plan. Dakle, strategija za Sahelsku regiju Europske unije E, jeste zapravo prva takve naravi. Europska unija zapravo je bila prva koja je oformila nekakvu strategiju za saharsku regiju. Sada ih ima mnogo. Ja ne mislim da je loša ideja imati veći broj strategija. Što imate više strategija, bit će intenzivnije djelovanje na političkoj razini. Međutim, činjenica jeste da je važno imati dobru koordinaciju. To je glavni element. Činjenica da, je, e, da su sahalske strategije brojne, to nije problem. Problem je nedostatak prave koordinacije. U svakom slučaju ja mislim da je broj strategija za sahelsku regiju nešto što je pozitivno. Dakle, postoji veći broj sahalskih regija, e, strategija koje se temelje na dvijema važnim osovinama. S jedne strane to je sigurnost, s druge strane to je razvoj. Sigurnosti nema bez razvoja, razvoja nema bez sigurnosti, to je jasno. Sve to naravno treba biti objedinjeno oko samog načela same vrijednosti e, koja je u srži Europske unije, a to je primjerice e, borba za ljudska prava, demokracija. E, kao i sve ostale temeljne vrijednosti. No, dvije glavne osobine su sigurnost i razvoj. A sve više i više postajemo svjesni e, sigurnosti kao jedne od osovina, zato što nam je svima jasno da ne možemo niti sanjati o razvoju tih zemalja ako nismo e, se pobrinuli za sigurnosnu situaciju. Osim strategije Europske unije za sahelsku regiju, Europska unija je također definirala četiri linije djelovanja koje su odobrene 2011. E, godine. Prva linija djelovanja usmjerena je na razvoj, dobro upravljanje i rješavanje sporova, odnosno sukoba. Prvenstveno tu je bila kriza u Maliju gdje je Europska unija odigrala važnu ulogu ne samo u pregovorima mirovnog e, sporazuma koji je potpisao moj prethodnik kao jamstvo sporazuma, već isto tako i u nastavnim aktivnostima gdje je Europska unija pratila da se odredbe iz mirovnog sporazuma provode na terenu i mi zapravo izravno sudjelujemo u pomnom praćenju. Dakle, prva linija djelovanja je razvoj, dobro upravljanje i rješavanje sukoba. Što se tiče razvoja, upravo smo imali prilike čuti da je Europska unija glavni jamac u smislu osiguravanja sredstava za tu regiju, glavni donator. 350 milijuna eura bit će još odvojeno za razdoblje od 2015. do 2020. godine kako za nacionalne, tako i za regionalne planove. Druga linija djelovanja Europske unije jeste diplomatska i politička linija djelovanja. Tu na scenu stupa politička potpora skupini G5, ja sam e, više od 17 puta u proteklih nekoliko mjeseci posjetio različite zemlje u Sakarskoj regiji kako bih e, podsjetio na tu zajedničku strategiju, kako bih e, dao potporu toj zajedničkoj strategiji koja je već najavljena od strane G5, ali koju oni sami moraju razviti. Dakle, diplomatska i politička funkcija u tim državama s visokom razinom vidljivosti Europske unije to je jedan od najvažnijih elemenata. I od tuda zapravo polazimo u taj proces regionalizacije koji je toliko važan, koji treba očuvati i koji e, zaista moramo držati na životu. E, treća linija djelovanja jest sigurnosna i e, linija djelovanja koja osigurava vladavinu prava. Kao što sam malo prije rekao, sigurnosno pitanje je vrlo važno. To je nešto što je bilo u samoj srži strategije koju je odobrila Europska unija. Europska unija, zahvaljujući našim misijama koje smo pokrenuli EU kapu Maliju i EU u Nigeru, u E, aktivnostima e, u policijskom sektoru, pitanjima dakle koje se bave vanjskom i unutarnjom politikom, vojnim pitanjima, informatičkim pitanjima i tako dalje. Vratit ćemo se još konkretno na misiju u Malio, ali mislim da je važno zaista naglasiti e, činjenicu da naše misije odrađuju vrlo važan posao i sudjeluju u restrukturiranju sigurnosnih sektora pet zemalja u sklopu skupine G5 Sahel. U svemu tome imamo naravno i četvrtu liniju djelovanja. Ta četvrta linija djelovanja, jedna od prioritetnih, jest borba protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije, što je nešto što čini sastavni dio regionalnog akcijskog plana. Dakle, strategija je vrlo važna, posebice s obzirom na krizu do koje je došlo u Sahelu. To je nešto što omogućuje Europskoj uniji da sudjeluje u apsolutno svim radovima koji se odvijaju kako bi se e, primjerice riješila sigurnosna situacija u Maliju i koja je omogućila da se potpiše mirovni sporazum. Ali istovremeno to je strategija koja nam omogućuje da pratimo te zemlje. Međutim, ona nije dovoljna. 2015. godine u travnju mi smo odobrili jedan regionalni akcijski plan plan koji se također temelji na četiri prioriteta. Europa dakle ima e, linije djelovanja, to smo već objasnili koje su. Međutim, ova četiri prioriteta predstavljaju vrlo konkretne, precizne točke koje je trebalo definirati posebice u jeku ovih kriza, migracijske krize, sigurnosne krize i svega što se događa u Sahari. Dozvolite da vas podsjetim samo na jednu od stvari koju je rekao ministar Bazum, koji je ministar unutarnjih poslova u Nigeru. On je rekao da je za njih Sahara na neki način kao zaštitni štit i osjećali su se sigurnima sve dok nije krenula kriza u Libiji. A sada je umjesto zaštitnog štita Sahara zapravo postala izvor svih briga briga zato što je više ne kontroliramo. I mi smo stoga definirali četiri prioriteta u sklopu regionalnog akcijskog prana. Prvi prioritet je borba protiv radikalizacije. Što to konkretno znači kada radimo, eh, kada govorimo o konkretnim stvarima na terenu? Za početak, sva naša izaslanstva iz Europske unije koja su odlazila na terene nastojala su analizirati stanje radikalizacije u svakoj od pet zemalja i osmisliti način kako bismo se mogli protiv toga boriti. Također dajemo potporu eh, skupini zemalja G5 Sahel kroz različite seminare, događaje i tako dalje, a nastojali smo također razviti nekoliko platformi temeljem kojih djelujemo. Za početak govorimo o jednom vrlo osjetljivom pitanju, a to je pitanje svjetornosti, dakle sekularnosti. To je vrlo osjetljivo pitanje kroz koji nastojimo djelovati, ali pomalo na drugačiji način. To je zapravo nešto što znači ne sudjelovanje drže u vjerskim pitanjima, ali isto tako i popunjavanje praznine koje bi inače popunile radikalne skupine, terorističke ekstremne skupine. Dakle, kontrola ili neizostanak kontrole imama, kontrola nad financijskim sredstvima, priljevom financijskih sredstava kojima se financiraju džamije koje mogu biti središta ekstremnog radikalizma. Dakle, imati popis svih džamija, svih imama, Takav upisnik ne postoji. Sve zemlje eh, G5 Sahela eh, trenutačno nastoje napraviti jedan upisnik eh, džamija i imama i to je nešto što bi nam trebalo predstavljati instrument za ostvarivanje uspjeha u tom području. Borba protiv radikalizacije je jedan od glavnih prioriteta regionalnog akcijskog plana. Druga stvar, drugi prioritet koji je tjesno povezan sa ovim prvim prioritetom jest stanje mladih, pitanje mladih. To nije pitanje koje se vrlo često javlja kao problem, e, to je pitanje koje je usko povezano sa demografskim bumom do kojeg trenutačno dolazi u toj regiji. Mi se zapravo nalazimo usred demografske eksplozije u Saharskoj regiji, a to je nešto što može imati učinak tempirane bombe u kratkome roku. Razgovarao sam sa predsjednikom Nigera koji mi je nedavno rekao da se stanovništvo u njegovoj zemlji udvostručilo u 18 godina. Nekad je za to trebalo 30 godina, a sada se e, stanovništvo, broj stanovnika udvostručuje svakih 18 godina. On je pokušao uvesti neke mjere kontrole nataliteta, pokušao je djelovati u tom smjeru, što je naravno vrlo teško uzimajući u obzir kako vjerske, tako i kulturološke aspekte. Ali taj demografski bum je zapravo jedan od velikih problema s kojim se treba suočiti. A s druge pak strane, visoka predstavnica je e, tijekom posljednjeg sastanka s ministrima G5, ministrima vanjskih poslova, govorila o tome koliko je važno djelovati s mladima i na marginama tog sastanka organizirala je susret sa mladim Afrikancima, e, nastojeći zapravo na taj način stvoriti neku vrstu mreže e, među mladima, kako bi oni međusobno, međusobno radili, kako bi mladi sudjelovali u povezivanju tih pet zemalja. Dakle, prioritet mladih je izuzetno važan i postoji i platforma za mlade skupine G5 koju mi tjesno pratimo. A tu je također dakle i taj događaj glas mladih Sahela koji je pokrenula visoka predstavnica. To je dakle drugi prioritet. Treći prioritet je sigurno nešto što vam i samima odmah pada na pamet, a to je pitanje migracija. Migracija i mobilnosti. To je nešto što se eksplicitno spominje u regionalnom akcijskom planu. Migracije, znamo to svi, nakon sastanka u Valeti, nakon strašnih eh, scena koje smo imali prilike vidjeti na televiziji je nešto što je zapravo dovelo do kompletne promjene u tom području. Mi se zapravo sada nalazimo pred vrlo važnim pokretom u kojem Europska unija mora preuzeti svoju dio odgovornosti. Mi smo to učinili, e, to smo i učinili E, odvojili smo 1,8 milijardi eura za migracijska pitanja, od čega znatan dio sredstava odlazi na Sahelsku regiju i financiramo čitav niz projekata koji imaju izravan utjecaj na čitav niz elemenata, ali uglavnom se bave, e, to im je svima zajedničko, glavnim uzrocima migracija. Jer kad govorimo o migracijama, zapravo govorimo o otpornosti, o razvoju, o mladima, govorimo više manje o svim tim temama koje su međusobno povezane. Međutim, činjenica jest da postoje elementi koje možemo smatrati najvažnijima. Europska unija je to uzela u obzir i, na primjer, ako uzmete grad Agades, e, jedna od misija u Niger zapravo je bila usmjerena na to da se taj grad izdvoji kao jedan od pionirskih primjera novih programa. To je bio treći prioritet. Četvrti prioritet koji je naravno tjesno povezan sa prethodna tri prioriteta jest upravljanje i nadzor nad granicama i e, zapravo želim staviti poseban naglasak na taj element. Nema nikakvih dvojbi da se tu zapravo vidi stvarna dodana vrijednost skupine G5 Sahel. Zahvaljujući jedinstvu između tih pet zemalja mogu se rješavati vrlo složena pitanja poput upravljanja i nadzora nad granicom. Jer tako dugo dok nema zajedničkog djelovanja neće biti adekvatnog upravljanja granicom i imat ćemo nezakonito krijumčarenje e, oružjem, drogama, krijumčarenje ljudima. E, to su sve transverzalni problemi na koje pravu reakciju jedino možemo e, odraditi ako djelujemo regionalno. I upravo G5 bavi se ovim pitanjima vrlo eksplicitno. I sad nakon svega ovoga, vjerojatno ćete mi postaviti pitanje, dobro, prioritete imamo, ali koji su instrumente koji su nam na raspolaganju? Imamo zapravo dvije glavne skupine instrumenta. S jedne strane to su financijski instrumenti, a s druge strane to su institucionalni instrumenti. Kada govorimo o financijskim instrumentima, e, tu je prvenstveno Europski e, odbor, e, Europski fond za razvoj, iz kojeg izlazi 12 do 13 posto sredstava koje odlaze u sahelsku regiju. Činjenica jeste da šefovi država i vlada zapravo traže izravnu financijsku potporu, to je možda teže kontrolirati, ali s obzirom na težinu krize s kojom se trenutačno suočavaju, takva vrsta potpore je apsolutno nužna. Primjerice u Nigeru imamo razvojni program koji se zove 3N, Le Nigerian, Nouris Le Nigerian, dakle Nigerici, hrane Nigerice. 30% sredstava odvojeno je od ukupne e, ukupnog iznosa sredstava upravo za ovaj program kako bi se djelovalo protiv negativnih posljedica e, djelovanja Boko Harama i svega što to može zapravo učiniti u negativnom smislu za razvoj. S druge strane imamo i institucionalne instrumente. Koji su to institucionalni instrumenti? Neke sam već spomenuo. To su prvenstveno misije EUCAP Niger, EUCAP Mali, EUTM Mali. Te misije E, temelje se zapravo na dvijema osnovnim e, e, elementima, to je davanje savjeta i obuka, djelovanje na terenu. Europska unija tako djeluje na terenu kako bi dala na raspolaganje sredstva kojima se lokalno stanovništvo može boriti protiv problema nesigurnosti i kako bi moglo djelovati na pitanjima razvoja te postići rezultate kojima se nadamo. Tu je naravno i Europska služba za vanjsko djelovanje, kao i moj ured. Ja sam rekao, mi smo proputovali cijelu regiju nekih dvadesetak puta u deset mjeseci i zaista smo e, nastojali kroz naše djelovanje osvijestiti e, zemlje članice Europske unije vezano uz pitanje sigurnosti Saharske regije koja je ujedno i sigurnost Europske unije. Dakle, koja je naša strategija i koji je bio naš akcijski plan? Posljednja stvar koju zapravo želim spomenuti, gospodine predsjedatelju, možete sada vidjeti je li došlo do pozitivnog razvoja događaja u odnosu na razdoblje kada ste vi bili izvjestitelj. Kad govorimo o toj temi, želio bih se zapravo usredotočiti na dvije stvari. Mirovni proces u Maliju i regionalizacija u globalnom smislu. Malijski mirovni proces, jesmo li ostvarili napredak? Kao što uvijek kažem, stvari nisu napredovale onoliko brzo koliko bismo mi to željeli, ali e, s druge strane u nekim smo stvarima bili brži nego što smo mislili da ćemo biti. Vlada se temelji na strategiji koja um, zapravo kaže da se politička pitanja ne mogu ostvariti, niti se može ostvariti napredak tako dugo dok sigurnosna situacija nije ono što bi trebala biti. Dakle, eh, s druge strane pak, ako nemamo političku stabilnost, ne možemo osigurati um, sigurnosno stanje. Međutim, usprkos velikih kritika mirovnog procesa, koje su vjerojatno i zaslužene, uspjeli smo ostvariti e, dvije značajne stvari. Za početak, Europska unija danas ima tamo neku težinu. Danas nitko ne govori o desintegriranju malijskog teritorija. Svi su ranije govorili ne samo o mogućnosti, nego o tome da će se jedan dio Malija jednostavno odcijepiti, dakle Azavad, i da će to postati zasebna neovisna regija. To je prva stvar. Druga stvar, prije svega nekoliko mjeseci ili prije dvije godine ljudi su se ubijali, a danas su za zajedničkim stolom i mirno pregovaraju u sklopu mirovnog procesa sa odborom za praćanje provedbe mirovnog sporazuma u čijem djelovanju Europska unija aktivno sudjeluje. Taj odbor za praćenje provedbi e, mirovskog procesa, mirovnog procesa u kojem mi sudjelujemo i u kojem imamo vrlo aktivnu ulogu ima naravno određene probleme zato što nas je mnogo ali nastojimo djelovati e, pozitivno i nastojimo ići u pozitivnom smjeru. Ako imate pitanja vezano uz mirovni proces, molim vas postavite kasnije, ja neću sada ulaziti u detalje, želim samo jednostavno reći da je naše djelovanje zapravo također pod kapom Ujedinjenih naroda, e, zato što zapravo e, imamo rezoluciju koja nam daje mandat, to je rezolucija 2085 iz 2012. godine i zahvaljujući toj rezoluciji e, možemo surađivati u sigurnosnom području, što mi naravno činimo, kroz naše misije e, e, sa timovima Ujedinjenih naroda. Toliko što se tiče mirovnog procesa. Druga stvar u kojoj je ostvaren značajni napredak jest pitanje regionalizacije mi smo sada u regionalizaciji ušli u jednu novu fazu i postoji ta nova faza odnosa između Europske unije i skupine G5. Iz faze elaboriranja planova prešli smo u operativnu fazu. Operativnu fazu gdje smo zaista na terenu, dakle gdje na terenu postoje osobe koje aktivno rade kako bi ostvarile zajednički cilj. Postoji dijalog koji je osnažen, koji je strukturiran, postoji plan puta i kao što je rekao gospodin Vanta, postoji e, snažna koordinacija. Prvi element tog osnaženog i strukturiranog dijaloga između Europske unije i G5 e, jest e, činjenica da Federica Mogherini prisustvuje sastancima na vrhu G5, što je učinila i prošlog studenog. I to je prvi važan element. Druga stvar jest sudjelovanje Federike Mogherini na sastancima, ministarskim sastancima skupine G5, kako ministara vanjskih poslova, tako i ministara koji su zaduženi za migracije, mlade, razvoj i tako dalje. Dakle, svi ministarski sastanci na kojima, koji se organiziraju u sklopu Unije G5. Zatim, glavni tajnik e, skupine G5 sudjeluje na našim sastancima, primjerice prošloga tjedna na Kopsu, gdje je i govorio. Također uzeo je riječ i u Berlinu na jednom sastanku koji je organiziran kako bi se razgovaralo o sigurnosnim pitanjima. I to sve pokazuje da imamo e, dobar, e, snažan, etabliran sigurnosni dijalog. Imamo također i plan puta. Mi smo odobrili plan puta plan puta koji predstavlja na neki način bilancu. Dakle, povukli smo crtu kako bismo vidjeli gdje smo i u kojem smjeru sada dalje želimo napredovati. Sigurnosni sektor u sklopu skupine G5 je svakako sektor u kojem je ostvaren najznačajniji napredak. Nema nikakve dvojbe da je tome tako. Dokaz tome je činjenica da Europska unija izravno sudjeluje u financiranju rada stručnjaka koji sudjeluju u sigurnosnom kolegiju, odnosno obrambenom kolegiju skupine G5 u Džemini, kao što sam već ranije rekao. Mi tjesno surađujemo sa njihovim e, predstavnicima, sudjelujemo u svim aktivnostima, a sve to zahvaljujući e, zakladi e, putem koje smo među ostalim financirali i tri sigurnosna projekta. Neću sada ponavljati sve detalje vezano s te programe. Želim samo reći da mislim da je važno da se popuni praznina koja se bila pojavila, a koju bi mogao popuniti terorizam ili radikalizacija. Tu, um, tu prazninu svakako treba popuniti. Upravo zato tu su programi poput Parseka u kojem sudjeluje više e, zemalja koje financira Transfund u središnjoj regiji u Maliju. Zatim tu je e, također Francuska, Španjolska, Italija i Portugalska vlada koje su također zajednički djelovale kako bi osigurale e, sigurnost u cijeloj regiji. To je također nešto što se financira iz zaklade. Kao isto tako čitav niz sigurnosnih pitanja kojima se bavimo a e, po pitanju kojih surađujemo također sa skupinom G5. I drago mi je što mogu reći da taj plan puta zaista napreduje, da smo osigurali e, da se postižu rezultati i da smo efikasni. Naravno, postoji 16, ne, čak mislim 17 sahelskih strategija. To je mnogo. To je, to je stvarno dosta, nije možda sad jako, jako puno, ali je dosta. Međutim, ono što je važno jest da se slažemo. 29.11. održat će se sastanak takozvana E, ministarska platforma za Sahel u Džamini u kojoj će sudjelovati predstavnici Ujedinjenih naroda, Ekovasa, Afričke unije i svih ostalih. U tom smislu moramo zaista uspostaviti snažnu, izravnu liniju sa svim tim akterima, prvenstveno sa Afričkom unijom. Ja ne sumnjam da tu postoje određeni problemi koji su, kako da to kažem, povezani sa stvarnim stanjem stvari, kako u skupini G5, tako i u Afričkoj uniji. Međutim, mislim da su se stvari dosta promijenile, zato što su Ujedinjeni narodi prihvatili skupinu G5 kao ravnopravnog e, partnera, a isto tako možemo vidjeti da Ujedinjeni narodi djeluju vrlo pozitivno u Senegalu. Dakle, izravno uspostaviti vezu sa e, Afričkom unijom zatim e, sa misijom Ujedinih naroda, Minuzma u Maliju, o tome nisam danas mnogo govorio, ali to ne smijem zaboraviti, i također uspostaviti e, vezu sa francuskom misijom koja je uistinu omogućila da se nastavi rad na rješavanju problema koje je džihadizam uzrokovao u regiji. Evo, hvala lijepa gospodine predsjedatelju, to su tri glavne točke koje sam želio objasniti, možda sam malo odužio, ali želim samo reći da je Europska unija glavni donator, međutim činjenica je da imamo potrebu za takvom vidljivošću, zato što nam ona omogućuje da aktivno djelujemo u suradnji sa skupinom G5, ali ono što je glavno načelo u samoj srži našeg e, djelovanja jest osjećaj vlasništva nad situacijom, jer e, Sahelska regija je ta koja mora odlučiti o svojoj budućnosti, a na nama je da ih pratimo. Federica Mogherini rekla je nešto što se često ponavlja, što je zapravo sažetak onoga što želim reći. Mi ne radimo za Afriku, mi radimo s Afrikom, surađujemo s Afrikom. Hvala. Uh, Hvala vam Hvala vam što ste nama povezali sve ove razne aspekte vezane uz kontrolu granica, sigurnosnu politiku, naše misije u tom e, dijelu svijeta. I evo sada je jasno zašto je potrebno da sve ovo zajedno povežemo, ova šira slika, dakle povezano uz e, stvaranje skupine G5, dakle čije sjedište u Mauritaniji. Neka od ovih granica su doslovce samo crte u pustinji doista ukoliko želite imati graničnu kontrolu morate započeti stvari od nule. Idući e, govornik je moj sugrađanin e, iz instituta Chatham House. Izvolite, gospodine Mali. Brdan. Chatham House je nezavisni institut koji se bavi vanjskom politikom. I dakle, u našim stajalištima se ne ogleda perspektiva britanske vlade. Sahel, Izazovan e, kontekst u onda u tamošnjoj regiji vezan uz europske politike. Ja ću pokušati, dakle, objediniti ovo što je rekao gospodin Losada vezano uz europsku ulogu, ali dati vam jedan osjećaj perspektive o tome koji su tamošnji problemi, te kako ta regija funkcionira. Ukoliko ovo želite, bavit ću se nekim praktičnim detaljima. Prvoliko nekoliko stvari koje doduše svi znamo. Njih se dotaknuo gospodin visoki predstavnik. Tu je dakle riječ o stabilnosti regije Sahela. To mora ostati ključno pitanje, mora ostati ključno prioritet za Europsku uniju. To je naš da ta regija je naš e, susjed i to vrlo blizak susjed. Regija je poprilično zaostala kada je riječ o pokazateljima razvoja, međutim tu su i dodatni izazovi poput klimatskih promjena rasta stanovništva, najbrži rast stanovništva, dakle bilježimo upravo u toj regiji. Tamo je prisutni, prisutan je problem islamskog terorizma, te nedostatak gospodarskih mogućnosti za tamošnje stanovnike upravo to potiče migracije prema Europi. Ja sam posjetio tu regiju i neslužbeno sam tamo putovao i često su me pitali kako dobiti vizu za Europu. To je jedno pitanje s kojim se često susrećem, da kako odgovor je vrlo teško, Razvite mogućnosti tu gdje jeste, ali možete vidjeti što je to što potiče ljude. Kada pogledamo gospodarski kontekst u kojem oni žive, onda možete razumjeti što je ono što ih tjera, dakle, da gledaju izvan zajednica kojima trenutno žive. To kao posljedicu ima, dakle, migracije i zato je ova regija u centru dakle pažnje medija tijekom nekoliko tijekom posljednjih nekoliko godina. Imamo tamo porast prisutnosti dakle islamski, islamističkih terorističkih skupina. Imamo dakle nasilje koje je vrlo rašireno, koje narušava stabilnost, dakle u toj regiji, u regiji Magreba, ali je i prijetnja cjelokupnoj zapadnoafričkoj regiji. Riječ je o regiji u kojoj je Europa značajno investirala unatrag 30 godina u gospodarskom u razvojnom smislu. I od 1990. vidjeli smo u tim zemljama stabilan gospodarski rast, vidjeli smo značajan politički razvoj, dakle uz e, prisutnost ekovasa i drugih e, institucija. Imamo samo jednu zemlju koja nije demokratska i imamo jednu ili dvije sa relativno sumnjivim demokratskim sustavima. Dakle, mislim ovdje pritom na slobodu okupljanja, dakle biranje vlada na izborima, slobodu medija i tako dalje. Situacija u Sahelu dakle utječe na cjelokupnu stabilnost zapadnog dijela Afrike. Jedan od e, načina na koji su ove zemlje povezane jest putem gospodarskih odnosa, socijalnih, etničkih e, odnosa. Dakle, imamo narod Hauza koji živi u toj regiji, dakle riječ je o e, istim ljudima koji žive na različitim stranama granice i to možete, taj, taj princip možete primijeniti dakle i na brojne druge e, države u toj regiji. Dakle, čujemo e, tamošnje jezike koji se govore, umjesto recimo danas francuskog koji je nekoć bio službeni jezik. Međutim, ove veze nadilaze i ove kulturalne, tradicionalne odnose dakle, koji ne odgovaraju granicama koje su posljedica kolonijalnog e, razdoblja. To je način na koji funkcionira moderno gospodarstvo. Dakle, imamo jedan grad na jugoistoku Nigera, tamo se održava stočni sajam i trgovci iz Nigera, dakle trgovci dolaze iz Lagosa u Niger, tamo kupuju stoku te ih e, odvoze u Lagos i prodaju, te se potom vraćaju. Imamo žitarice, dakle, kojima se trguje iz Nigera u Sahel, sa sjevera dolaze datulje, stoka i radna snaga na jugu je potrebna radna snaga i vidimo tu velike migratorne tokove. Imamo fenomen migracije vezan uz Afriku, dakle tendencije da se migrira dakle, ka većim gradovima, ka mjestima gdje se nalaze velike plantaže. Ti odnosi su vrlo bliski i intenzivni. moraju se izraditi dakle prigodna rješenja koja se mogu dakle primjenjivati putem šire strategije za zapad Afrike. Pogled na mapu. Ovdje je riječ o dakle geografskoj stvarnosti, riječ je o širokom pojasu koji obuhvaća više tisuća km. Ukoliko pogledate odnos sjevera prema jugu, vidite stalne gospodarske odnose, dakle između Mauritanije, Senegala, Malija, Gvineje, dakle Burkine Faso, Nigerije i tako dalje. Riječ je o funkcionalnim odnosima, a to su dakle putevi kojima se razvija infrastruktura i trgovina. Zemlje Sahela također dijele istu valutu, tamošnji franak. Riječ je o valuti koja se koristi u frankofonom dijelu zapadne Afrike. Dakle, imamo isprepletenost eh, ovih monetarnih politika i to također regiji daje određenu stabilnost. Tijekom regionalnih kriza, dakle imamo to zajedničku makroekonomsku stabilnost, jedinstvenu središnju banku u Dakru, dakle za taj blok zemalja gdje pripadaju Nigerija, Mali, Burkina Faso i Niger. Također imamo regionalne strukture koje nadilaze ovu definiciju Sahela. Poseban predstavnik nam je govorio o skupini G5, ali tu je CS dakle, koji koordinira razvojem i borbom protiv suše i dezertifikacije. Želim vas podsjetiti zašto je ova regija tako usjetljiva. Lako je reći, evo, dijelom se nalazi u Sahari, ali tu imamo dakle i obrazac poljoprivredne godine, dakle ritam proizvodnje hrane, imamo jednu jedinstvenu kišno razdoblje, dakle od e, kraja lipnja do početka rujna, unutar tog perioda se dakle mora proizvesti e, hrana. Uglavnom je riječ o e, žitaricama koje se koriste u jelu uz dodatak određenih umaka i proteina kao što je piletina. Međutim, to je evo osnova njihove e, prehrane. Dakle, imamo jednu kišnu sezonu, tada se uzgaja i pamuk. Dakle, također i period rasta vegetacije, dakle, koji se koristi za ispašu. Tijekom ostatkom e, godina, godine, dakle, imamo dakle, razne blokve, izvore koji se koriste za navodnjavanje, uglavnom je riječ o skupinama žena koje se bave poljoprivredne. Imamo također prisutan uzgoj e, manga, dakle, koji se koristi e, u gospodarstvu, ali evo samo taj uski vremenski period za uzgoj, dakle kultura dovodi do ove osjetljivosti regije, opet imamo pojavu suše i to jako redovno, svakih nekoliko godina. Dakle, to je fenomen koji se često ponavlja, nažalost, i o kojem valja voditi računa, ali tu imamo i druge ometačke faktore. Tu, su, tu je pitanje sigurnosti. Jedan od razloga zbog kojeg je kriza u Maliju stvorila tako velik broj izbjeglica jest upravo zato što je naštetilo dakle se po tamošnjoj poljoprivredi. Ta regija je bila pod kontrolom džihadističkih e, skupina i nije su, dakle, država nije mogla obavljati svoje zadaće i to je onda prisililo e, ljude da se sklone, dakle, proizvođači nisu mogli proizvoditi, to dovelo do nestašice hrane i ljudi su napustili to područje. Mm, također mislim da ne bismo trebali e, podcijeniti tamošnju regiju, naročito kada je riječ o poljoprivrednom razvoju od 1970-ih, odnosno 80-ih, kada su se zabilježile strašne suše. A utjecaj tih suša je naštetio više nego sve dosadašnje krize. Nedavno se razgovarao se jednom osobom iz Burkine Faso i on mi je rekao da je cesta prema da cesta prema malijskoj granici bila prepuna dakle lešina stoke. To je bilo dakle 80. godina prošlog stoljeća. Sadašnja kriza je teška, ali nije, nije toliko velika kao ova koju sam upravo govorio. Dakle, nakon ove krize, prije 40 godina, ove zemlje su izgradile vrlo, vrlo detaljan sustav nadzora, dakle, proizvodnje e, hrane, dakle, zaštitnih mehanizama vezanih uz zdravlje e, životinja. Ako posjetite jedan grad na rubu Sahare, vidjet ćete tamo prisutne poljoprivredne statističare, ali ne iz međunarodnih tijela, već je riječ o tamošnjim dakle, državnim dužnosnicima koji provode kontrolu, dakle vode računa o zdravlju e, stoke, dakle provjeravaju razine vode, dakle proizvodnju žitarica i održavaju se redovni sastanci i to svaka dva tjedna i svakog mjeseca na dakle, regionalnoj razini, nekoliko puta godišnje na nacionalnoj razini gdje se onda ovi podaci prikupljaju, dakle uspoređuju, ocjenjuju, razvijeni su instrumenti dakle da bi se izbjegle slične katastrofe jer su lekcije 70. i 80 naučene zato što bi u suprotnosti ljudi izgubili svoje živote. I zato su ove informacije od ključne važnosti. To je osnova, dakle osnovan, osnovni instrument kojim se razvija otpornost dakle, za život u tom dijelu svijeta. Sad imamo na raspolaganju nove tehnologije, tu su pametni telefoni, kompjutori i tako dalje, polako, dakle ove zemlje postaju sve jače i jače i kada je riječ o upravljanju ovim e, informacijama i utvrđivanju gdje se nalaze krizna žarišta. Dakle, tu je potrebno odgovarajuće osposobljavanje, odgovarajuća potpora, ali malo pomalo stvari se mijenjaju. Ja sam eh, nedavno, evo, eh, tako prije godinu dana posjetio jedan eh, tamošnji ured i netko je nazvao, dakle, sa istoka zemlje, udaljen više od tisuću kilometara imao moje pitanje o tome kako, dakle, zabilježiti ove podatke u svom pametnom telefonu. Dakle, ruralni razvoj, odnosno instrumenti za ruralni razvoj sve su snažniji. Ovo se događa uz istovremeno odvijanje snažnih društvenih promjena. Tu prije svega prednjači demografski rast, rast stanovništva dakle među najvišem, u svijetu, dakle 2,5% godišnje, u Burkini Faso, Maliju 3%, u Nigeru 4%. Kao što je izaslanik rekao, to znači da će stanovništvo udvostručiti u manje od 20 godina. U gradovima stanovništvo raste vjerojatno još i brže. To znači veliki pritisak na resurse u smislu zemljišta, vode, ali pritisak na ove zemlje, dakle, kada je riječ o stvaranju uvjeta za život. Međutim, ima razloga za e, optimizam, poboljšavaju se socijalni pokazatelji, produžuje se život, imamo veći broj ljudi koji dakle, pohađaju škole kada su e, izrađeni milenijski ciljevi. Za ovo zemlje ove regije to je izgledalo kao nešto fantastično, međutim one snažno grabe prema tim ciljevima. Primjerice sada 35% dakle malijskih e, žena je pismeno. Dakle, u Burkini velik broj žena dakle, se nastavlja svoje školovanje. U Nigoru 69% dječaka i 57% djevojčica dakle, pohađa školu. Poboljšano je stanje sa infra infrastrukturom, to vidimo u smislu telekomunikacijskih mreža, ali i kada je riječ o prometnim mrežama i željezničkim mrežama, dakle koje su bile zapostavljene, one se sada grade, imamo kineze koji ulažu u željeznicu između Senegala i Malija. Tu je projekt da se proširi željeznička mreža, dakle, prema Burkini Faso i Beninu. Dakle, vidimo da Sahel ima koristi od e, mreže dakle, zemalja Zapadne Afrike. Tu je također trgovinska integracija, ekovas, usvajanje zajedničkih e, dakle, carinskih pristojbi, potom je lakši prelazak e, granica i sl. Međutim, razvojne izazovi su i dalje veliki u Nigeru samo kod 29% porođaja imamo odgovarajuć, prisutno odgovarajuće zdravstveno osoblje. U Maliju 11% žena od 15 do 49 godina koristi moderne metode kontracepcije, u Čadu je to samo 3%. U Mauritaniji na svakih 100.000 porođaja imamo slučaj Imamo 602 slučaja smrti majke pri porođaju. Imamo potom probleme sa kroničnom pothranjenošću u Burkini 31,5% 2013. U Nigeru također pothranjenost 14,8% 2014. U Maliju, dakle, imamo tu definiciju, dakle, Svjetske banke, o siromaštvu, dakle 53% stanovnika Malije ulazi u tu definiciju. Dakle, tamošnji socijalno-ekonomski model je pod velikim pritiskom. S time su povezani dakle, i načini organizacije života uz oskudne resurse i oni su pod strašnim pritiskom. To je model koji se razvio u kontekstu gdje broj stanovnika nije bio onakav kakav je danas i gdje se klimatske promjene nisu događale. Danas se ta društva nose s ovim izazovima, sa destabilizacijom, sa porastom kriminaliteta. Lokalni sukobi kao situacija sa rezima o kojoj se pregovaralo kroz mirovni proces u Maliju nisu nova stvar. To datira još od e, neovisnosti Malija. Potom e, krijumčarenje u toj regiji, tenzije između raznih društvenih e, skupina u tim u tamošnjim društvima postoje od uvijek Potom sukobi, dakle vezano uz korištenje zemljišta, to također nije ništa novo u regiji. Ali sve ove problemi poprimaju sve veće razmjere. Tamošnji islamistički terorizam sada motivira ideologija i teško je doći do rješenja, dakle, na razini zajednica. Trgovanje drogom ljudima stvara velike prihode i ima destabilizirajući učinak daleko više nego što je to krijumčarenje cigareta, hrane, alkohola, tako dalje. Potom tu su sukobi za kontroliranje ovih krijumčarskih ruta. To je jedan od čimbenika zbog kojih je trebalo ovoliko dugo za provedbu malijskog mirovinskog sporazuma, zato što ovdje nije riječ samo o politici, već i o skrivenim interesima. Potom rušenje Gaddafijevog, režima u Libiji, to je oslobodilo velike količine oružja u toj regiji. Potom jedna od teorija, dakle vezano uz porast terorističkih napada u Nigeru i Maju, čiji su cilj sigurnosne snage, jest da je djelovanje francuskih snaga i menuzme i sigurnosnih snaga u Maliju i Nigeru, dakle konačno steže obruč oko ovog oružja koje se krijumčare iz Libije i zato ovi krijumčari džihadiste trebaju nabavljati oružje drugdje. Vidjeli smo situaciju sa izbjegličkim kampovima u zapadnom Nigeru. Tu su naoružani ljudi došli iz druge strane granice i ubili su 22 pripadnika sigurnosnih snaga. Nisu taknuli izbjeglice ili ukrali njihove zalihe hrane sam tam zapalili su jedno vozilo, ali pobijali su vojnike i ukrali njihovo oružje. Trgovina drogom, otmice od strane džihadista i kriminalnih skupina. I ti izvori novca imaju snažno destabilizirajući učinak. Kada je riječ o sposobnosti ovih zemalja, dakle da privuku mlade u regularna, regularna dakle radna mjesta, dakle da oni žive od e, normalnih primanja, od normalnih poslova, dakle da se možda bave uzgojem stoke, kad oni za organizacije voze ove džipove i to naprave jedanput e, ili dva put, dakle između Nigera i Egipta i mogu zadržati vozilo kao plaću. Dakle, <laughs> ono možda vrijedi 15 tisuća dolara, to je, to odgovara plaći za 15 godina normalnog rada u toj regiji. Dakle, to stvara velike, velike teškoće. Ove zemlje se, dakle, moraju nositi sa ovim problemima, a one su krhke i nemaju dovoljne kapacitete. Osman predstavnik je govorio o pritisku na tamošnje dakle, na tamošnja novčana sredstva, dakle, kako bi se ojačao vojni proračun. I razlog u koji se to mora učiniti je zato što je nigerska vojska uključena, dakle, u vojno djelovanje protiv eh, Boko Harama, dakle, na sjeveru istoka Nigerije i u samom Nigeru. Potom napadaju ih malijski džihadisti, dakle na zapadu Nigera. Trupe su ta poslane također na sjever, na granicu, gdje se pokušava dokinuti trgovina oružjem iz e, južne Libije i to u koordinaciju sa francuskim snagama. A tu je pitanje što učiniti sa migracijama. To također predstavlja problem. Neki kažu da nigerska vojska pomaže krijumčare ljudima. Ali iz tamošnjih humanitarnih organizacija kažu dobro je da je vojska tu, jer da je nema, ljude bi jednostavno ostavljali u pustinji kada nestane goriva ili hrane, a je to se događalo. Mali ima dakle problema sa mirovnim sporazumom koji se tiče sjevera zemlje, a u regiji Mopti imamo gusto naseljena područja, imamo prisutno veliko nasilje, dakle borbu između džihadista sa koje se, dakle, čije se djelovanje preklapa sa lokalnim razmiricama Dakle, tamo ne funkcionira primjenjivanje, se ne može postići mir. Dakle, tu se ne zna što je veća prijetnja. To sve ima svoj utjecaj zato što djeluje upravo u središtu poljoprivredne djelatnosti. Tamošnje zemlje imaju odgovarajuću dakle upravu, ali imaju velike teškoće i zato se i mm, ljudi općenito okreću i recimo privatnim školama. Ja sam se jučer čuo sa jednim prijateljem koji je prodao svoj motocikl da bi prodao, da bi školovao vlastito dijete u privatnoj školi jer misli da um, on neće imati dobru budućnost ukoliko se bude školovao u državnoj školi. I ono gdje bi Europa mogla najviše pomoći uz uh, neke tehničke dimenzije ili pitanja vezano uz čistu energiju, sigurnosne strukture, UKAP, inicijative jest upravo u jačanju kapaciteta tamošnjih država kada je riječ o funkcioniranju istih, dakle da javna uprava, regionalna, centralna vlast, da se podržavaju, zato što bez ovih struktura dolazi do rasta nesigurnosti i krhkosti. Zemlje Sahela su među najsiromašnijima e, na svijetu, ali one gledaju prema Europi kao prema partneru, partneru koji ima važnu ulogu. Dakle, klauzula 96 sporazuma iz Kotonua koja se tiče upravljanja jest e, legitiman instrument. To smo vidjeli u Burkini Faso, u Maliju, u Nigeru. Unatrag pet godina smo svjedočili krizama kojima se prijetilo demokratskom sustavu, ali svaki put je partnerstvo sa Europom bilo dragocjeno i u gospodarskom i političkom smislu. I konačno nekoliko riječi o važnosti regionalnih inicijativa, pa to je sama Europska unija i ona je opremljena da surađuje sa grupom G5 i ekovasom i SILS-om. Hvala lijepo. Hvala Pol na ovoj jako dobroj prezentaciji. E, ja ću započeti s raspravom i to tako što ću postaviti tri pitanja. Prvo je pitanje o kojem sam, e, o kojem sam insinuirao na početku, Mislite li da a, u slučaju poraza ISIS-a na Bliskom istoku da će se regrupirati u Sahelu i što može e, Europska unija napraviti e, po tom pitanju? Prije svega mislim na pitanje sigurnosti i nadzora granica. Nadalje spomenuli ste klimatske e, promjene, ali niste puno o tome govorili. Dakle, koje dugoročne posljedice E, to može imati po gospodarstvu Sahela i migracijske e, tokove. Nadalje Kina. E, u kojoj mjeri uz mogućnost većog izolacionizma Amerike postoji prostor za suradnju s Kinom kao što znamo nema baš puno razvojnih projekata postoji li e, prostor za to, pogotovo kao se Amerika pod Trumpom povuče u tom smislu. E, Ujedinjena kraljevina i dalje E, je zainteresirana za stabilizaciju nakon Brexita. Mislite li da i mi možemo biti uključeni u ove kompleksne e, i skupe projekte, a mislim da bilateralno to Britanija neće moći napraviti. Multilateralna perspektiva je bitna. Evo, to su moja pitanja, a sada otvaram raspravu i pozivam kolege da se jave. Prvi je kolega Milan Mon, španjanski kolega iz EPP-a. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih zahvaliti gospodinu e, gospodi koja su držala prezentacije. Ispričavam se na kašnjenju. Mislim da je puno rečeno o mirovnom e, procesu u Maliju te o provedbi brojnih sporazuma zanima me da li je postignut napredak, dakle to je pitanje za gospodina Losadu, te koje su mogućnosti vezane uz e, međunarodno pregovaranje. E, spomenuto je tijelo G5, e, tu je Europska unija i Dakle, da li te e, organizacije igraju ulogu u e, medijaciji? E, kako biti jedinstveno u djelovanju s obzirom da postoji toliko međunarodnih aktera? Hvala. kolega iz Njemačke, predstavnik SID-a. Dakle, imamo tri javljanja za riječ, pa ćemo čuti zajednički odgovor na sva pitanja. Pozdrav e, obojci govornika. Ja vam se obraćam e, u ime SID-a i zanima me ovo pitanje e, zaklade i koliko je to važno za sigurnosne instrumente i stabilnost sigurnosti. Imam pitanja koja se odnose na dvije situacije. Prvo, surađujemo puno s komisijom vezano uz sigurnosne instrumente, pa, me, pa možete li nam nešto više reći o tome? A isto tako, ako govorimo o zakladi za Afriku, možete li objasniti e, koliko je sredstava iz te zaklade potrošeno na sigurnost, a koliko na borbu protiv e, dubinskih e, razloga e, migracija, mislim pritom na radna mjesta, infrastrukturu i tako dalje. Nadalje tu je pitanje o Kini. Kao što ste rekli, Kina puno ulaže u infrastrukturne projekte. Kako predviđate da će se situacija mijenjati? Kako isto tako uspoređujete vanjsku politiku Kine i Europske unije u regiji? I posljednje pitanje, kad je riječ o klimi, e, da li se e, o da li, se, e, da li su ciljevi državog razvoja uopće relevantni u tom smislu, da li su uzeti u obzir, jer možemo zamisliti da će se napraviti klimatski investicijski plan, odnosno plan za investiranje u klimu. E, da li je to zamislivo. Hvala, nadamo se da se Amerikanci neće povući iz Pariškog sporazuma. I posljednje je za riječ dolazi od gospodina Bukenera, predstavnika zelenih. A, evo tu ste. Hvala. Imam potpuno drugačije pitanje. Govorimo o regiji Sahel i ali zapadna Sahara je uvrštena u opći pristup. To je područje koje je u potpunosti zanemareno. Najvažniji gospodarski najvažniji dio e, Maroka je okupiran zbog e, velikih povreda ljudskih prava, a ostatak je više-manje zaboravljen. Pitam se ne bi li smo mogli e, uključiti to zajedno s još jednom od regija. Zabrinuta, zabrinut sam zbog tog područja. Ne želim da bude zanemaren. Kao što znate, pitanje e, Zapadne Sahare zapravo je, e, na to je otpalo 90% prošle rasprave, pa zapravo se nismo e, bavili pitanjem Sahela. ali pitanje neovisnosti Zapadne Sahare je odvojeno od današnje rasprave, jer danas bismo htjeli razgovarati o Sahelu. Gospodin Venter se također javio za riječ. Hvala. E, govorit ću španjolski. E, obratit ću se veleposlaniku. Govorili ste o e, zajedničkom radu s gospođom Mogherini, ali vaši kolege su rekli kad je riječ o susjednim zemljama, oni su govorili što se događa u Južnom Sudanu i i dakle predsjednik odbora Deve nam je govorio o humanitarnom aspektu. Govorio je dakle o izbjeglicama, izbjegličkim rutama. Više od 250 tisuća ljudi je prošlo tim rutama, a krajem godine ćemo se suočiti s novom humanitarnom krizom, a ona će se e, odnositi na e, skoro milijun izbjeglica. E, nedostojne informacije. Zanima me vaše mišljenje, jer u susjednim zemljama postoje ljudi koji e, prolaze e, preko Sahela, recimo Uganda, iz nje dolazi 250 tisuća ljudi i proći će Sahelom, dakle onda će, Uganda će biti jedan od važnih izvora izbjeglica. I što mislite o E, investicijskom planu Europske unije. Radili se o privatnom sektoru, o tu su i mala i srednja poduzeća iz Afrike koji mogu riješiti neke probleme, ne problem e, imigracije, ali mogu nešto doprinijeti svim tim zemljama. Mislim da e, mislim da sada možemo zaključiti raspravu jer vidim da se nitko drugi nije javio za riječ. Izvolite, želite li vi e, započeti veleposlaniće i odgovoriti na neka od ovih pitanja koja su dosta teška. Možda ne teška, e, ali u svakom slučaju vrlo prikladna. Prije svega, gospodine predsjedavajući, e, prava istinska prijetnja je prijetnja terorizma i ono što se danas događa u Siriji i u Iraku i kako to može na neki način utjecati na odnos ideološkom odnosu i vezi za koje mi mislimo da postoji preko e, Europe pa zatim do Libije, a čak i Nigerije. Ja dobro poznajem e, Nigeriju, bio sam tamo veleposlanik e, pet godina, mislim prije svega kad kažem o ideološkoj vezi na Boko Haram. Mislim da je to za njih zapravo više interni problem. Oni će učiniti sve, sve što je moguće da ga riješe, ali to je interni problem. Tako je počelo, onda je došlo do evolucije, ali to je primarno interni problem. Ne mislim da postoji velika stvarna mogućnost da se stvori osovina od Sirije pa sve do Nigerije. Zato što postoje brojni razlozi koji su protiv toga. Prvo, kao što sam rekao, to je problem Nigerije. Drugo, postoji e, zid Tubu. Što je to Tubu? E, to je pleme koje živi na jugu Libije i na sjeveru e, Čada i Nigera. I oni su jako protiv Isisa. I naravno, e, među njima postoji i džihadizam, ali oni su zapravo rivali. I mislim da nikada neće dogoditi da se ovo dogodi, zato što će na neki način doći do sukoba između tih dviju skupina. Za mene je glavno pitanje a ja sam inače prije bio posebni zaslanik španjolske vlade za Libiju i mislim iz te perspektive da je glavni problem koji trebamo riješiti pitanje Libije. Sve dok sve dok e, to ne riješimo, nećemo lako naći rješenje za Sahel. Niti ćemo riješiti pitanje migracije. Svi lideri Sahela kažu kako da pregovaramo o nadzoru granica, o, e, o krijumčarenju, ako nemamo sugovornika s druge strane granice. I zato mislim da je jako teško danas pronaći rješenje sve dok e, nije rješeno stanje u Libiji. Ali kao što sam pokušao objasniti, mislim da bismo trebali barem uspostaviti homogenost između pet ovih zemalja kako bismo surađivali s njima i kako bismo barem malo e, ublažili problem. Zatim, klimatske promjene, ako nemate ništa protiv, ostavit ću to pitanje za vas, odnosno vama. Zatim, Kina, da, ona je prisutna u Africi. Rekla se nešto što je jako zanimljivo. S obzirom na novu američku politiku, iako ne znamo kako će ona zapravo izgledati, postavlja se pitanje što će se doista dogoditi hoće li e, Afrika, odnosno američke snage za Afriku igrati istu ulogu, što je, hoće li ih Kinezi zamijeniti, to će biti teško, jer ono čemu teže kinezi vrlo često se razlikuju od europskih vrijednosti. Oni vrlo često imaju vrlo ekonomski nastrojene ideje i teže investiranju, dakle to je drugačiji pristup, međutim unatoč tome važan su partner i u mirovnom procesu postoje dakle oni igraju određenu e, ulogu, uostalom oni su i stalna članica Vijeća sigurnosti e, UN-a i oni su e, dio mirovnog procesa. U svakom slučaju oni su važan akter i moramo s njima surađivati. Kad je riječ o vjerenom kraljevstvu, ostavit ću kolegi, britanskom kolegi da na to odgovori. Kad je riječ o situaciji u Maliju, htio bih zahvaliti uvaženom zastupniku Milanu na pitanju, jer mislim da se to pitanje da zapravo ono se tiče same srži problema. Jer glavni problem mirovnog procesa je ono o čemu ste vi govorili. Radi se o na neki način jednostranoj, e, jednostranom e, posredovanju. Jer kao što sam već rekao, ono što je čudno, maliska vlada, platforma e, pokreta Tuarega, dakle oni su drugi, a zatim je tu i koordinacija tuareških džihadista i mi smo jamci tog sporazuma. Kao što sam već e, rekao, moj prethodnik je potpisao taj sporazum s, e, Afričkom unijom, e, islamskom organizacijom, s, člani, s članicama skupine G pet koji sudjeluju u radu odbora za praćenje i naravno Alžir koji predvodi cijeli ovaj proces. Dakle, prema mom mišljenju problem a ja inače e, stalno sudjelujem u radu odbora za e, praćenje. Dakle, mislim da je cilj da se postigne jedinstvo u djelovanju. Europska unija je na tome dosta inzistirala i mi smo se zadnji puta susreli s premijerom i e, postavili smo E, ključno pitanje za e, mirovni proces, a to je uvođenje prijelaznih vlasti. 20.11. održat će se lokalni izbori, ali već postoje sukobi između pokreta na sjeveru, e, neki pokreti se okreću nama, medijatorima i na neki način e, mi smo taoci njihova e, stajališta. E, u svakom slučaju Europska unija igra važnu ulogu i to prije svega u inzistiranju na to jedinstven, u jedinstvenom djelovanju. To je načelo kojeg se trebamo držati i to bez obzira na cijenu, a tu su i neki drugi važni principi koji su važni za ovo djelovanje. E, treba isto tako imati taj osjećaj pripadnosti. E, imamo osjećaj da taj mirovni e, proces smo mi zapravo nametnuli, nema plana B, ni pokreti, niti vlada ne osjećaju da je taj proces njihovo vlasništvo. Mi moramo raditi na tom procesu i pod vodstvom više manje Alžira raditi u odboru za praćenje e, koje se sastoji od trajnog, odnosno stalnog tajništva, a tu su tri pododbora za centralizaciju, za politička pitanja i za pomirbu između e, stranaka. I e, Alžir ima podpredsjednika u svakom od tih odbora. Mislim da je najvažnije da dođemo do održavanja pod svaku cijenu jedinstven, jedinstvenog pristupa medijaciji. Sljedeće pitanje odnosi se na na zakladu. i zapravo trebamo vidjeti kako je e, krenula zaklada. Ona je napravljena e, isključivo na početku za Sahel i za razvoj Sahela. Prije toga treba reći da je španjolska vlada sa svojim ministrom je bila prva koja je potpisala sporazum za uvođenje zaklade. No što se sada događa s time? E, došlo do velike migracijske krize. E, vidjeli smo stražne slike na televiziji, djeca umiru na plažama i to je nešto što je bilo neprihvatljivo za cijeli svijet. I naravno ta zaklada je e, prije Lavalete imala svoje mjesto i, i očito je da Europska unija u, situaciji da mora donijeti važnu odluku vezanu uz taj, tu zakladu. U tom kontekstu e, zaklada se počela koristiti za e, borbu protiv e, dubinskih razloga, odnosno uzroka migracija. Dakle, prije se odnosio samo na Sahel, ali budući da Sahel nije jedino mjesto gdje se događa migracija, on se počeo koristiti i za rog Afrike. Zatim, e, tu je i Sjeverna Afrika. Dakle, zaklada funkcionira tako kako funkcionira. E, na početku je cilj bio da se osmisli regionalni akcijski plan za Sahel. Na neki način se transformirao kako bismo se suočili s migracijskim problemima, a sada smo u situaciji da se migracije na neki način povezala s problemom sigurnosti i kao što sam već rekao sa zauzimanjem teritorija. Ako e, pritom nema kontrole države, događaju se e, i krijumčarenja ljudi i terorizam i tako dalje. Dakle, ta nesigurnost koja se pojavila na sjeveru Malija, sada se e, spustila u regiju Mopti, u središnjem Maliju i to je nešto što ugrožava sigurnost E, Malija, a mir u Maliju znači i mir u Sahelu. Dakle, to je nešto što je vezano uz sigurnost, ali e, to je nešto što je više ili manje uvijek povezano i s migracijama. I zatim ste mi postavili pitanje o količini, mislim da se radilo o 36 pro, projekata. Dakle, potrošili smo otprilike 60% sredstava iz zaklade. Krajem e, studenoga ćemo imati e, sastanak operativnog odbora zaklade i razgovarat ćemo o tome da se više usmjerimo prema migracijama. Ali e, u tom smislu je jako važna i dalje i skupina G5, jer G5 i to prije svega stalno tajništvo i e, drugi elementi G5, g e, koristi e, sredstva iz tog, te zaklade. Sljedeće pitanje je bila Kina, to sam odgovorio. zatim klimatske promjene, ne mogu odgovoriti ja na sva pitanja i kolega bi trebao imati neka pitanja. Zatim pitanje zapadne Sahare, predsjednik je odgovorio na to pitanje, međutim tijekom e, mog mandata suočio sam se sa važnim pitanjima, to je odnos između Europe, Magreba i Sahela. U tom e, odnosu 5 5 dakle G5, pet zemalja Magreba i Europa. To je pitanje koje je jako važno i pokušavam pratiti razvoj, razvoj e, tog odnosa. Imam izravne kontakte i na ministarskoj razini Um, i zapravo na, na maksimalno visokoj razini i e, pokušavamo vidjeti na koji način e, strukturirati dijalog e, kako bi se smanjile tenzije između Alžira i Maroka. To nije lako, idemo korak po korak i pokušat ćemo stvoriti taj odnos ali to nije u mom e, mandatu. Dakle, nećemo se baviti pitanjem zapadne Zahare, zato što svjesni smo da zapravo nikad nećemo izaći iz e, toga. Zatim je bilo tu pitanje o jugu Sudana, to nije u mom mandatu, ali ste govorili o pitanju izbjeglica. To mi omogućuje e, da nešto kažem. Prijeći ću na španjolski jezik, budući da ste vi postavili pitanje na španjolskom. Pitanje izbjeglica mi omogućuje da nešto kažemo o pitanju kojem ne govorimo često, ali ovdje je spomenuto. E, mi smo suočeni sa teškom humanitarnom i izbjegličkom krizom. U zaljevu, Perzijskom zaljevu, te u regiji Čad. E, tu je i kriza u Maliju, a isto tako je tu i problem Boko Harama, zatim u Čadu je problem sa Srednjoafričkom e, republikom i tako dalje. U cijeloj toj zoni e, Boko Haram e, E, stvara humanitarnu krizu s kojom se moramo suočiti. Isto tako postoji jako velika trgovina e, stokom između Čada i Nigerije. Dobro poznajem tu regiju i ta trgovina je nešto o čemu ovisi se životi milijuna ljudi i Boko Haram izaziva strah zbog brutalnosti svog djelovanja. Sve to stvara veliku zabrinutost u e, regiji. E, e, Čad je sada pod velikim pritiskom. Tu su i multinacionalne snage s kojima sam se više puta susreo. I pet zemalja tu želi igrati važnu ulogu u regiji. I E, oni se brane uz pomoć e, Europske unije i europski krediti e, su im dani, dakle od 50 milijuna eura, ali u svakom slučaju tu su veliki humanitarni problemi i to su problemi koji izravno se tiču te regije. Kad je riječ o Sudanu, imamo e, našeg posebnog izaslanika koji se time e, bavi, ali kao i u slučaju Čada, e, tu su neki problemi. Čad predsjeda Afričkom unijom i skupinom G5 te i e, sjedište Barkana, a, odnosno e, multinacionalnih snaga, a to je isto tako i sjedište režima e, predsjednika Munizme. Pomoćnik glavnog tajništva zadužen za Minusmu i ima jako važnu ulogu, imamo bliske odnose. Dakle, Čad je ključna zemlja, to je ratnička zemlja spremna i sposobna za obranu. To je zemlja koja je puno patila u e, kontekstu minizme, ali su ekonomski vrlo e, osjetljivi i imaju humanitarnu krizu koja e, ih može jako potresti. Evo, mislim da sam više manje odgovorio na sva pitanja i hvala što ste ih postavili. Hvala. Mislim da objašnjavate e, zašto e, zašto su nam potrebne snage za koordinaciju e, ovog izazova. Pol, hoćete li vi odgovoriti na pitanje vezano uz klimatske promjene i vezane uz Brexit? Možda to političko pitanje pa ne želite komentirati. Što se tiče klimatskih promjena, ono po čemu se one razlikuju od onoga na što su ove zemlje navikle, jer što su one razvile sustav, dakle, po kojem je svaka druga ili treća godina izuzetno suha, onda smo pak nedavno imali tamo velike poplave, dakle, u zoni Agadeza. Dakle, oni imaju sustav kojim se mogu nositi s tim, ali sasvim je drugačije kada se vaša geografija mijenja. Imamo dijelove zemlje gdje se, koji, su, poznati po pašnjacima. Dakle, sada su te aktivnosti sve manje moguće jer se tamo širi pustinja. Dakle, to vrši pritisak na tamošnje resurse i ljudi koji se bave tom djelatnošću smatraju da se trebaju seliti. To pak dovodi do mogućnosti sukopa, jer oni se možda mogu seliti u zone gdje se ljudi bave nekim eh, djelatnostima vezanim uz razvoj određenih eh, kultura. I nedavno sam razgovarao s jednom osobom koja radi u poljoprivrednom sektoru i on je rekao da su poljoprivrednici svake eh, godine da su poljoprivrednici počeli saditi svoje kulture na putevima kojima se inače kreće stoka kada ide na ispašu. I to traje već nekoliko godina i sada bi jedni mogli reći da su od uvijek tamo prolazili, a ovi da su od uvijek tamo sadili i to dovodi do teškoća koje se možda mogu riješiti, ali kada još tu umetnete i klimatske promjene, onda to sve mijenja. I na jugu se već e, događaju promjene. Znamo da se one događaju na razini e, svijeta, ali evo imamo primjere iz regije, dakle jezero Čad, smanjuje li se ono ili ne, tu imamo različita mišljenja stručnjaka, ali praktični, praktično to dovodi do destabilizacije. Dakle, sahalski model je već podrugnut pritisku zbog rasta stanovništva i političkih e, dakle, nemira, terorizam, sada klimatske promjene koje se u to uključuju i e, korištenje zemlje je ograničeno i vegetaciju možete mijenjati samo također u skladu sa brojnim ograničenjima i ne postoje odgovarajući planovi dakle za nošenje s ovim promjenama organizacija CIL SS e, razvija dakle planove vezano uz to što bi ta regija trebala poduzeti vezano uz klimatske promjene. To je pitanje koje će trebati ostati na dnevnom redu jer rješenja još nema, naročito sada kada će možda doći do promjene američkog stava vezano uz ova pitanje, dok je stav eu vrlo jasan i možda je riječ o jednom, novom razdoblju gdje je možda Europska unija bila sklona jednom tehničkom partnerstvu sa regijom, dakle o mogućnostima kako se nositi sa posljedicama klimatskih promjena. Kada je riječ o britanskoj politici, gospodin Tanok je u pravu kada kaže da je nemoguće da će britanska vlada moći dakle, sama osmisliti sveobuhvatan program za Sahel. Britanija ima tendenciju dakle, raditi kroz velike nevladine organizacije poput Oxfama i tako dalje, dakle, koje su već prisutne u regiji Sahela, ali one nemaju strateške kapacitete. One su dobre za individualne programe, projekte, dakle suradnju sa lokalnim zajednicama i tako dalje, ali one nemaju strategiju, one ne određuju razvojne politike za Sahel u cijelini. I ukoliko se dakle ostvari napuštanje Evropske unije, onda će Britanija morati stvoriti neku vrstu partnerstva kojim će formalizirati svoje sudjelovanje, dakle politikama Europske unije vezano uz Sahel i raditi kroz te instrumente. Pogledajte EU te misiju, tamo imamo britanske vojnike, dakle unutar tih operacija koje se bave posljednim vrstama, dakle obučavanja, a oni će to moći raditi kada Velika Britanija napusti Evropsku uniju, dakle ostati dijelom tih misija. Možda će veleposlanik moći ovdje reći nešto više, ali mislim da na taj način, recimo, Norveška sudjeluje je u EUTM misijama. Evropska operacija u Srednjoafričnoj Srednjoafričkoj republici je sadržavala primjerice i postrojbe iz Gruzije. Dakle, bilo da je riječ o različitim politikama, recimo proračunskim politikama, tu Europska unija daje pomoć. Ne bi bilo racionalno za Ujedinjenu kraljevinu da se sama uključuje u nekakav bilateralan, izdvojeni proces. Tamo nema naših diplomatskih predstavništava. Imamo jednu malu, jedno malo veleposlanstvo u Maliju, nismo prisutni u Burkini Faso, u Mauritaniji, u Nigeru, mislim čak ni u Čadu ili imamo malo predstavništvo. Malo predstavništvo, a dakle koje obuhvaća ukupno dvije osobe, dakle imamo u Čadu, kaže veleposlanik. Ljudi moraju vidjeti da smo zainteresirani za Sahel, dakle za regiju u cjelini. Tamošnja regija je frankofona i britanska je utjecaj nije veliki. Možda bi se mogla osmisliti neki program suradnje, dakle kako će Britanija sudjelovati u odlučivanju vezanim uz politike. Ali to je možda jedno drugo pitanje. Dakle, mislimo da tu neće biti problema kada je riječ o sudjelovanju Europske unije, dakle u, dakle, u toj regiji, da govorimo o mirovnim misijama, to neće biti nešto što će izazivati, izazivati tenzije. Hvala lijepo. Žao mi što sam ovo se ostavio u, u središte pažnje, ali ovo je zaista nešto o čemu će se govoriti tijekom idućih mjeseci. Ovo što ste vi rekli doista glazba za moje uši, zato što će, mislim, Britanija moći ostati uključena u ove, eh, ove politike vezano u sigurnosnu dakle, dimenziju i vanjsku dimenziju. Teško je tu se uključiti dakle, bilateralno u ovako veliku regiju koju su potrebna značajna sredstva i to se možda čini kao veliki, preveliki izazov za nas i možda je dobro ostati uključenim u ovaj sustav koji već postoji. stručnosti su nam danas predstavili mnogo zanimljivih detalja vezanih uz ove teme. Ja sam izradio izvješće prije tri godine i tu vidim napredak, dakle koncept G5, dakle imamo i vrlo detaljan plan djelovanja, ali regija ostaje fragmentirana i tu ostaje puno izazova u doglednoj budućnosti. Tu su još i klimatske promjene, džihadisti, Dakle, tu je vrstna autocesta užasa, dakle, Boko, Hara, Haram, al Dakle, to su pravi problemi koje moramo uzeti u obzir kada je riječ i o djelovanju dakle, odbora AFET te odbora DEVE. Hvala vam na vašem sudjelovanju, gospodo. ćemo imati kratku e, pauzu jer će gospodin Kukan preuzeti predsjedanje odborom. Hvala lijepo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we shall take agenda item number five. Hvala lijepo. Prelazimo na petu točku e, dnevnog reda. Dakle, riječ je o sklapanju sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između Kanade i Europske unije i njenih država članica. Kao što znate, CETU je vijeće usvojilo i potpisalo dakle 30. listopada nakon što su se uspjele riješiti promjene vezane, da, promjene koje su dok je došlo u posljednji tren, riječ o modernom i sveobuhvatnom pravnom e, instrumentu 1595 e, stranica, dakle ima ovaj sporazum uz e, dakle strateški partnerski sporazum će to dati dakle snažnije i stabilnije gospodarske i političke odnose s Kanadom. Tu je potreban konsenzus parlamenta za početak e, primjene ovog sporazuma. Dakle, to obuhvaća i sustav sudišta i SDS a to će se dogoditi tek kada sve zemlje članice ratificiraju sporazum. AFET izrađuje svoje mišljenje INTI, INTA je u ovom slučaju nadležni odbor, u slučaju strateškog eh, partnerstva tražimo dakle i eh, čekamo i dakle usvajanje od strane vijeća. Tu ćemo mi onda imati glavnu riječ. Glavni izvjestitelj je ovdje Charles Tanok i dajem mu riječ da nas uvede u ovu točku dnevnog reda. Hvala ti, Edward. Evo, ja sam poput kameleona, tu sam sada predsjedao, a sada ovdje predstavljam CETU. Riječ je doista jako važnom sporazumu. Gotovo Evropsku uniju gurnu krizu. Dakle, Imali smo situaciju o pravu, dakle, pokrajinskih parlamenta, u ovom slučaju e, Valonije, dakle, da ovo usvoji. Imali smo sedam godina na raspolaganju za pregovore, zadovoljan sam sa e, ishodom. Sada se čini da je sve riješeno, dakle sve pritužbe E, nisam baš ni siguran e, koje su one točno bile, dakle u odnosu belgijskog premijera i predsjednika Valonskog parlamenta. Riječ je o naprednom, modernom, sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu, dakle 1595 stranica je dug. Znam da postoje neki u mojoj zemlji koji misle da ćemo moći na taj način ponovno ispregovarati Brexitom više od 60 ovakvih e, sporazuma, što se mogu nastaviti sanjati, riječi o dugotrajnim i složenim pregovorima, tu su i kontroverzna pitanja poput ISDS, dakle sustava, tu je i TTIP, za koje možemo stvoriti da je gotovo mrtav s obzirom na promjene u američkoj administraciji koje će se dogoditi u siječnju. Evo Kanada je ovdje upala prije tog, e, prije te promjene. Nafta, ono, sporazum je ovdje doveden u pitanje. Trump je rekao da želi ponovno ispregovarati naftu. Dakle, živimo u vrlo nesigurnom e, globalnom kontekstu kada je riječ o trgovini i vanjskoj politici. Ali bilo mi doista drago da je e, CETA prošla, da je uklonjena ova, uklonjena ova posljednja blokada i da će uskoro biti ratificiran od strane nacionalnih parlamenta država članica, dakle da bi stupio na snagu i dakle ući će prije toga u privremenu uporabu, stupit će na snagu, dakle početkom iduće godine i prije dakle potpune ratifikacije. Mišljenje je kratko dajemo dakle, suglasnost od strane našeg odbora da INTA, odbor za trgovinu, dakle da preuzme ovaj, eh, ovo pitanje, riječ je o trgovinskim odnosima sa jednom snažnom demokratskom eh, zemljom s kojom već imamo dobre odnose i sada će se povećati obim trgovine. Vidio sam u britanskim medijima da predviđaju u iduće dvije godine, dakle prije nego što dođe do Brexita, da ćemo imati povećanje od 20% u bilateralnom trgovinskom obujmu, dakle sa Kanadom i moja zemlja ima jedinstven odnos e, sa Kanadom s obzirom na povijesne događaje, a tu je i kanadski ustav Pitanje je kako će se nastaviti ta suradnja nakon eh, Brexita, kako će ona biti uređena. To je nešto eh, o čemu će se trebati voditi računa tijekom eh, pregovora. Dakle, Britanija bi trebala ostati uključena u ove sporazume. Ali EU će imati značajne koristi premijer Trudeau i trgovinski pregovarači, oni su svi bili u gradu, misli su da će se poći po zlu u zadnjem trenutku, ali evo, drago mi je da se to na kraju ipak izbjeglo. I moj će tekst biti e, kratak, vezano uz davanje suglasnosti, mi će možda tu nekih amandmana prije isteka roka, dakle za amandmane to je 15. studenog, evo, točnije do sutra. Vidjet ćemo želi li neko podnijeti. ali mislim da neće biti puno protivljenja od strane glavnih klubova u ovom odboru. Hvala lijepo. Hvala. Hvala u ime EPP-a. E, dajem e, riječ gospodinu Miljamonu. E, gospodin Kovačev u ime EPP-a je trebao govoriti, ali on ima imao problema sa svojim letom, pa bi htio E, reći glavne elemente njegovog plana izlaganja. On kaže da se u potpunosti slaže s gospodinom Tenokom i slaže se e, i s argumentima i sa samom preporukom da se da pristanak E, pregovori traju godinama i tu je trebalo puno strpljenja. E, on podržava taj sporazum e, i on daje dobre prednosti europskim tvrtkama, prije svega u smislu carina. Govorimo o 500 milijuna eura godišnje, zahvaljujući uklanjanju carina. I isto tako će kanadsko tržište usluga biti otvoreno. E, time će se potaknuti i europske investicije. Gospodin Kovačev e, podsjeća da se u CETI predviđa dinamički proces e, kojim bi se priznavale profesionalne kvalifikacije stranaca u određenom e, broju sektora, te naglašava da europski stručnjaci će lakše moći raditi iz druge strane Atlantika i to u europskim podružnicama europskih poduzeća u Kanadi i obratno. I isto tako će mogli moći sudjelovati i u javnoj nabavi na svim razinama, saveznoj eh, i lokalnoj razini, a ti projekti odnose se i na vodoopskrbu, na e, gradski prijevoz, na željeznički prijevoz i tako dalje. Prema gospodinu Kovačevu to će e, predstavljati i novu priliku za e, prehrameno poljoprivrednu industriju. A poticajno je i za inovacije a uključene su i određene okolišne i socijalne norme, odnosno standardi. Kao Bugarin, gospodin e, Kovačev kaže da je sretan da je tijekom pregovora došlo do dogovora o ukidanju e, viza za e, bugarske E, državljane, kao i državljane Rumunjske od 2017. godine. U potpunosti, dakle, gospodin Kovačev podržava izvješće gospodina e, Tenoka, kao i moguću ratifikaciju. Hvala. Gospodin Lopez e, u ime sid Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja vam se obraćam u ime svoga kluba. Ono što bih htio napraviti je predstaviti mišljenje gospodina Pancerija, kolege koji je radio na ovoj temi. Dakle, ja ću izneti njegovo mišljenje s kojim se slažem. Gospodin e, Panceri danas nije mogao, nažalost, doći. Gospodin Panceri e, bi želio zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu priznajući da je ovo e, osjetljivo pitanje i da je teško bilo raditi na tome bez mogućnosti da se daju amandmani. Gospodin Panceri isto tako želi su, sugerirati da se možda e, revidira način postupanja a ne da imamo e, izvješće e, s kojim, koje možemo prihvatiti ili ne prihvatiti. Teško je izraziti mišljenje o izvješću čiji sadržaj zapravo ne poznajemo. Tu postoji poteškoća pravne prirode. E, tu može u tom sporazumu može biti i određenih ambivalentnosti. Nakon epizode s Valonijom, sada se nalazimo u novoj situaciji s obzirom na mogućnost da belgijski sud ocjeni kompatibilnost tog sporazuma iz perspektive gospodina Panzerija, to bi e, nas trebalo navesti da izrazimo svoje mišljenje, uključujući i da kažemo svoje mišljenje o e, rezoluciju e, koja se može zamisliti nakon odluke Belgijskog suda. U ime zelenih gospodin Buhner. Mislim da svi podupiremo intensifikaciju pregovora, odnosno odnosa s Kanadom. Svi želimo da se ukinu carinske prepreke, ali to treba promatrati malo detaljnije. Nadležnost komisije da pregovora o trgovinskim sporazumima te sposobnost same Europske unije da zaključuje, odnosno sklapa trgovinske ugovore, E, ta nadležnost proizlazi iz članka 207 e, ugovora o e, funkcioniranju Europske unije i to se odnosi isključivo na trgovinske ugovore. Ali to je nešto što htio bih podsjetiti da unatoč zakonodavstvu postoji ograničenje ograničenje vezano uz način postupanja. Dakle, ne bi trebale postojati nepotrebne prepreke za trgovinu i investicije. I to nam omogućuje da vidimo na koji način se zapravo sporazum e, vrti oko anglosaksonske kulture, odnosno ona to tumači na drugačiji način. Postavlja se pitanje kako će trgovinski sudovi protumačiti to. E, oni, ti investicijski e, sudovi ne zadovoljavaju minimalne standarde koje zahtijevaju e, organizacije za zaštitu ljudskih prava i sudska praksa. Naravno, mi to trebamo zbog trgovinskih razloga. Bajav može dati značajan doprinos kampanji gospodina Trumpa, koji je bio protiv ove organizacije. Dakle, te kompanije to očito ne trebaju. Pa mogu reći da je intensifikacija trgovine, da, ali utjecanje na unutarnju strukturu e, država članica ne. Zato ćemo glasovati protiv. Hvala. S nama je zamjenik e, glavnog e, direktora DigiTrade-a, gospodin Petričone. Izvolite. Thank you very much, Mr. Hvala gospodine predsjedavajući. Drago mi je što imam priliku pojasniti određene stvari u ovome odboru. Neću previše govoriti, mislim da je izvjestitelj vrlo točno opisao sporazum. I neću se baviti ekonomskom vrijednošću sporazuma. Samo bih htio reći da vrlo često e, se rade analize na temelju e, ukupne ekonomske važnosti u relativnom smislu s obzirom dakle na veličinu gospodarstva i to stvara krivi dojam na vrijednost e, u pogledu vrijednosti e, ugovora. Kad pogledamo posljedice otvaranja kanadske kanadskog tržišta za e, puno veće europsko tržište. Dakle, u relativnom smislu utjecaj je mali, ali kad pogledamo na povećanje investicija i s obzirom na uklanjanje carina kompanije će puno lakše rasti i zapošljavati ljude. Kad je riječ o samom procesu, ništa nemam za dodati, samo bih e, reći da e, privremena primjena koja se primjenjuje e, od Lisabonskog ugovora će se dogoditi nakon što parlament da svoj pristanak, iako je e, vijeće već odobrilo privremenu primjenu, ali ta odluka će stupiti na snagu tek nakon što parlament da svoj pristanak, odnosno svoju suglasnost. Jedno pojašnjenje koje se odnosi na e, tumačenje, odnosno tumačenja i različite deklaracije, odnosno izjave koje se vezuju uz e, ovaj sporazum, koje su mnogobrojne. Nakon e, rasprave ne samo s Valonijom, već i s drugim državama članicama, je to da nije došlo do izmjena sporazuma, no niz e, klauzula o reviziji će se aktivirati ranije. I komisija je dala jasnu indikaciju o smjeru u kojem bi se revizija trebala odvijati. Kanada će svakako htjeli, e, će se svakako e, složiti e, s time, to možemo zaključiti na temelju razgovora s njima proteklih mjeseci. Dakle, možete očekivati da će komisija nastaviti raditi kako bi razradila ovaj, ovaj stalni sudski sustav za investicijske sporove i to je nešto što već sam sporazum predviđa i to je dogovoreno s e, kanadskom vladom. E, regionalna valonska vlada može tražiti od belgijske vlade da da od Europskog suda traži mišljenje o kompatibilnosti rezultata s europskim temeljnih ugovora. Komisija nema nikakvu namjeru pregovarati e, ni o čemu što nije kompatibilno s europskim temeljnim ugovorima. Nemamo nikakvih e, problema s time da države članice traže od suda e, da provjere držimo li se doista toga u praksi. tako da se ne radi, a kao što sam, bar mislim da sam čuo, da se radi o sporavanju ugovora, već se radi o traženju mišljenja o kompatibilnosti. Ako sud kaže da nešto nije kompatibilno s europskim temeljnim ugovorima, onda vijeće naravno mora povući i određene posljedice. Hvala. Hvala kolege. gospodin Kelan je prvi otvoran naravno raspravu. Hvala. Htio bih izraz, iznijeti neke opće primjedbe. Prije svega bih htio e, zahvaliti gospodinu Tenaku e, na dobro sastavljenom dokumentu. Mislim da je jako važno imati na umu da ovakvi ugovori su logični izraz temeljnih e, interesa Europske unije, te da CETA će predstavljati značajan doprinos tome kako izgraditi i osnažiti transparentne standarde za svjetsku trgovinu u 21. stoljeću. Jer Kanada je naš strateški saveznik već 20 godina. Te je naš saveznik e, u međunarodnoj politici i nadam se da će sporazum CETA pomoći da se pažnja e, ponovno usmjeri s na transatlantske pregovore i odnose. Isto tako, uspostava stalnog sudskog sustava neće dovesti do Odnosno, treba imati na umu da će se uspostaviti uz e, CETU i sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i Kanade. I mislim e, da četiri glavna kluba zastupnika podupiru ovaj sporazum, mislim da to treba istaknuti, te želim puno uspjeha kolegi Tenoku i svima nama zajedno. Hvala. Imali još netko bi se želio javiti za riječ? onda ću predati ponovno riječ gospodinu Tenuku da zaključi raspravu. Samo bih htio reći da je vjerojatno došlo do nesporazuma ili sam možda krivo razumio u prijevodu, ali kada je kolega iz socijalista govorio u ime e, pa, gospodine Pancerija, on je rekao da mu je žao što ne može izmijeniti e, moje mišljenje. Vjerojatno je mislio da ne može zapravo utjecati na sadržaj e, samog sporazuma. Moje mišljenje se može mijenjati. Ne, nije. Moje mišljenje se može mijenjati. Dakle, moj tekst možete mijenjati. Naravno, ne možete mijenjati e, sporazum na koji se mišljenje odnosi, ali ako postoje nešto u tekstu koji sam ja sastavio e, što treba promijeniti, dodati ili izostaviti, e, to je moguće. Hvala. Prije nego što zaključimo ovu točku dnevnog reda, htio bih reći da je rok za podnošenje amandmana sutra u podne. Jedini mogući, jedino što se može e, napraviti je e, odbiti dati suglasnost. A sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. E, u 17.30 i počinjemo potreba nam je kvorum, pa onda ćemo pričekati pet minuta da bismo imali kvorum za dalji rad. Ladies and gentlemen, take your seat, we are going to proceed. Dame i gospodo, molim vas da se smjestite, nastavljamo s radom. Ladies and gentlemen, let's continue our meeting. Dame i gospodo, nastavimo sa sastankom. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, to je točka broj šest izbor četvrtog potpredsjedatelja. Kao što znate, gospodin Plenković, bivši potpredsjednik, postaje premijer e, svoje zemlje, tako da moramo odrediti tko će biti njegov nasljednik na toj poziciji. Imamo kvorum. znači 18 zastupnika Europskog parlamenta. Imamo više od toga, tako da možemo krenuti sa izborom. Sada bih želio zamoliti da se nominiraju kandidari za ovu poziciju. Gospodin Gajer je tražio riječ. E, hvala, gospodine predsjedatelju, u ime EPP-a želim e, imenovati gospođu Dubravku, odnosno nominirati gospođu Dubravku Šuicu za četvrtu pod predsjedateljicu. Ona je trenutno zaglavila na Minkanskom aerodromu, tako da fizički nije ovdje, ali smo se s njome čuli i ona prihvaća nominaciju. Hvala. Mogu konstatirati da ona e, ispunjava sve kriterije za popunjavanje ovog mjesta. Imamo li drugih nominacija? Nema. U tom slučaju molim da svi oni koji su za imenovanje gospođe Šujice na ovo mjesto to potvrde aplauzom. Hvala. Hvala. Rezultati su jasni. Čestitam gospođi Šujici u odsutnosti. Ne mogu je, nažalost, zamoliti da nam se e, pridruži, ali to ću svakako učiniti sljedeći put kad bude ovdje. Hvala vam lijepa. A sada ćemo prijeći na glasovanje o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području za 2015. Radi se o složenom i dugom glasovanju, pa vas ljubazno molim za suradnju. Kao prvo želim zamoliti gospodina Weidenholzera da uzme riječ. E, ima li nam nešto važno za reći prije nego što krenemo s glasovanjem? Hvala. Ne želim se zapravo javljati za riječ jer je pred nama podugačko glasovanje. Želim samo kratko zahvaliti svima onima koji su dali svoj doprinos. Hvala lijepa. Hvala vam na ovom doprinosu koji izrazito cijenimo. Molim vas da spremite svoje, da pripremite svoje glasačke kartice. Krećemo s kompromisom 19 za, protiv, suzdržani, sve se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 191 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 197. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 22. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 23. Za. Protiv. Suzdržani. Usve se. Amandman 207 za, protiv, suzdržani. To moramo provjeriti. Dakle, amandman 207. Glasujemo elektronički. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 208 za, protiv, suzdržani, provjera, provjerimo. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. u se. Kompromis 24. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 25. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 221 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 222 kaže predsjedatelj. Ispričavam se. Radi se o e, glasovanju u dijelovima. glasujemo u prvom dijelu za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 223 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 224 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 231 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 237 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 28. Za. Protiv. Suzdržani. u se. Kompromis 29. Za. Protiv. Suzdržani. u se. Amandman 248. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, ne ispričavam se, amandman 266 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 270 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 271 za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 275 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 276. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 277. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 278. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 284 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 285 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 286 za, protiv, suzdržani. To bih želio provjeriti. Glasamo o amandmanu 286. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Oprostite. Odbija se. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 293 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 294 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 295 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 296 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 297 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 298 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 299 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 300 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. 301 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 302 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 303 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 304 za protiv, suzdržani, odbija se. 305 za, protiv, suzdržani, usve se. 306 za, protiv, suzdržani, usve se. 307 306 u redu. Hajdemo provjeriti elektronički 306. Otvoram glasovanje, zatvoram glasovanje. Odbije se. 307 za, protiv, suzdržani, odbije se. 308 za, protiv, suzdržani, se. Odbija se. 309 za, protiv, suzdržani, odbija se. 310 za, protiv, suzdržani. Želio bih provjeriti gdje smo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zaista je tako. 311 za, protiv, suzdržani, odbija se. 312 za, protiv, suzdržani, odbija se. Da provjerimo u redu. Amandman 312. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Oprostite, ali sasvim je jasno da se odbija. Sljedeći put molim vas da dva put razmislite o prijedlogu provjere jer imamo malo vremena. Kompromis 37. Ne, ispričavam se, preskočio sam. Amandman 313. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 313 elektronička provjera. Otvoreno je glasovanje, sada je zatvoreno. Odbija se. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 38 za, protiv, suzdržani. Izgleda mi da se odbija, ali dajte da provjerimo elektronički. Kompromis 38. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 326 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 327 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 328 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 399 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 39 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 347. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 40. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 349. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 350. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 351. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 353. Za. Protiv. Suzdržani. usve se. Amandman 355. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 356 za, protiv, suzdržani, odbije se. Amandman 358 za, protiv, suzdržani, odbije se. Amandman 361 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 360 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 359 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 362 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sad imamo glasovanje po dijelovima. Amandman 363. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usve se. Drugi dio od 363 za, protiv, suzdržani, odbija se. Jedno glasovanje, amandmani 364, 365, 366, zato što su identični za, protiv, suzdržani, odbija se. 367 za, protiv, suzdržani, odbija se. 368 za, protiv, suzdržani, mislim da trebamo to provjeriti. 368 elektroničko glasovanje, otvoren glasovanje, zatvoren glasovanje, odbija se. Amandman 369 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 370 za, protiv, suzdržani, to moramo provjeriti. Elektroničko glasovanje 370. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, sve se. Amandman 385 za, protiv, suzdržani, sve se. Amandman, ne, ispričavam se, kompromis 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 406 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4. Kompromis 4 Amandman 407. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Urbis 408. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 409. Odvojno glasovanje. Dakle, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Za? protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 44 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ne, provjerimo. Kompromis 44. Mm-hmm. Vote, vote is closed. glasovanje. Usvojeno. Kompromis 45 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Thank you. The vote. Zatvaram glasovanje. usvojeno. Uh, amendment 422. Amendment 422. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Mogu griješiti, ali vi doista ne pomažete, kolege. Želite provjeriti 422? Otvaram glasanje. Vote is closed. It was carried. Usvojeno. Amendment 4 to... 423. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 424 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 425. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 426. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno usvojeno. 427 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 429 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 430 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 431 tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. On 431, vote is open. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 432 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 433 za, protiv, Suzdržani. Provjerimo. We are checking 433. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. 434 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 440 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 441 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 449. Glasujemo za prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Do 449, please. Vote is open. Vote is closed. zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi dio, 449. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 49. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Kompromis 50, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 51, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 463. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis... Amandman 464. On se ne razmatra. Kompromis 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 469. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 470. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 471. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Seems it was rejected. Vote is open. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 472. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 473. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 477. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da odbijeno, ali provjerimo. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. Amandman 478. čas ispričavam se. To se mi trebao reći na početku glasovanja. Ovo nije baš džentlmenski. Oh, sorry, I saw the 28, sir. Yes, absolutely. Makes no difference, then, sure. So, oh, oh, okay, Charles, I... Dobro, Charles, uzet ću to u obzir. To znači da je usvojeno. Ti si bio odlučujući glas. Dakle, amandman 478. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronska provjera 478. Vote is open, vote is closed. How do you vote, Charles? Kako glasuješ, Charles? So it was it dakle, odbija se. Kompromis 55 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 56 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 57 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 58. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 493. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Rekao bih da je usvojeno, ali provjerimo. Vote is open. Vote is closed. And it was carried. Usvojeno. Amandman 498. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 499 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 500. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 501 za? Protiv? Suzdržani? odbija se. Provjerimo. 501. Vote is open and is closed. And it was Odbija se. 502. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Od onih koji glasuju čini se da je usvojeno. 505. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 507 za, protiv, suzdržani, odbija se. 508, tko je za, protiv, usvaja se. Kompromis 59, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mamo 512, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 513 koji je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Amandman 513. Vote And it Usvaja se. Amandman 514 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 515 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amaman 519 za. 519, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo. Provjerimo amandman 519. 519, yes. Uh, vote is closed. It was carried. Usvojeno. Charles, ti si glasovao protiv, kažeš. Dobro. Onda je odbijeno. Amandman 520. Dobro, od, uzet ćemo obzir vaš glas, tako smo odlučili. Amandman 520 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 520. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 521 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 522 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 61 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ne, pa dignite ruke. Ono što sam vidio bilo je da je odbijeno. Dakle, elektronska provjera, kompromis 61. Closed. It was carried. Usvojeno. Kompromis 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 63. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 548. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno provjerimo. On 548, please. Vote is open. Three more votes. The vote is closed. Usvaja se. 549 koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pa imamo 550 koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 551, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 64, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 65, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 66, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5, 6, 7 i 5, 6, 8. Oni su identični. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 67, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 68, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 593 do 598, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. On, on these amendments, please, vote is... Dakle, provjera. Vote is closed. It was rejected. Odbijeno. Amandman 599 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 600 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo amandman 600. Vote is open. Vote is closed. And it was Usvojeno, ispričavam se. 601. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 602. Za? Protiv? Odbija se. 603. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 604. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 605. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 606 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 607 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 607. Open and vote is closed. It was usvojeno. 608. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 608. Vote closed. It was Odbija se. 609 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 protiv, suzdržani, odbija se. 613 za, protiv, suzdržani, odbija se. 614 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 615 za, protiv, suzdržani, odbija se. 616 za, protiv, suzdržani, odbija se. 617 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 620 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 623 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 624 za, protiv, suzdržani, provjerimo. On 624. Vote is closed. And it was a... Usvaja se. Kompromis 70, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 637 za, protiv, suzdržani, odbija se. 638 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Amandman 638. Vote is closed and it usvaja se. 639 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 73 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Kompromis 73. And the vote is closed it is Usvaja se. Amandman 656 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest šest pet koji je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Five. Vote is, vote is closed. It was rejected. Odbija se. Amama 666 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. Provjerimo. 666. Vote is closed. And it was rejected. Odbija se. Amandman 667. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 668 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Mm, niko ne protestira. Dakle, ne glasujemo u drugom dijelu. Kompromis 75 za, protiv suzdržani, usvojeno. 2675 koje je za, protiv suzdržani, usvaja se. 676 koje je za, protiv suzdržani, usvaja se. 677 koje je za, protiv suzdržani, usvaja se. 687 za, protiv suzdržani, usvaja se. 6 687 elektronsko glasovanje radi provjere. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Sljedeći je amandman 688 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 708 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 709 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 710 0 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rekao bih da se usvaja. Amandman 711 za, protiv, suzdržani, odbija se. 714 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne. Provjerimo. 714. Otvoran glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 715 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 716 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 717 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 718 za, protiv, suzdržani, odbija se. 719 za, protiv, suzdržani, odbija se. 720 za, protiv, suzdržani, odbija se. 721 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 730 za, protiv, suzdržani, odbija se. 731 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 732 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 733 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 734 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 734 Zatvoram glasovanje. Odbija se. 735. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 736. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 737. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 78 provjera amandmana 737. 737. Elektronska provjera. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 78. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 740. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 741 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 742 ne. 741 elektronska provjera. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 742 tko je za, protiv, suzdržani, Ista većina odbija se. 743. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 744. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 745. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 746. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 747. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo. 747. Zatvoram glasovanje. Charles Tenok odlučuje. Usvaja se. 748 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Vidite koliko je važno, koliko e, možete biti važni ako glasujete na vrijeme. 749. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasanje po dijelovima za amandman 750. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 751 tko je za, protiv, suzdržani, usva se. 752 tko je za, protiv, suzdržani, usva se. 753 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 754 tko je za, protiv, suzdržani, pro, odbija se. Kompromis 79 761. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 761. Elektronska provjera. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Amandman 763. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 762. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 765 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 767 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 771 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 80 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 777 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 778 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 779 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 780 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 781 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 782 provjera. 7 Želite provjeru? elektronska provjera za amandman 781. Zatvaram glasovanje. Očekujem ispriku. Ja se vama ispričam kad napravim eh, grešku i vi biste to trebali. 7, 8, 2. Tko je za? žao mi je što nisam rekao da, da vam je žao. 782. Tko je za, protiv, suzdržani? Provjerimo. The uh, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ispričavam se. Tri puta se ispričavam. 783. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 784. Želite provjeru za 783? 783. Elektronička provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sedam, osam, četiri. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 785 za, protiv, suzdržani, odbija se. 786 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 788 tko je za, protiv, suzdržani, pro, uh, usvaja se. 789 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo 789 elektronska provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 790. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 791. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 792. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Po, glasovanje po dijelovima za amandman 793. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne? 793. Drugi dio elektronska provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 794. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 802. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 803. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 804. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 805. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandmani 806, 807, 808. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. Kompromis 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. 821 e, je povučen. 818, 19, 20, 22. Tko je za, protiv, e, suzdržani, odbija se. Amandman 823 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada imamo amandmane 824 do 8 odnosno amandman 839 840, 841, 843, 844. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Ne? E, iz moje pozicije činilo se kao da je odbijeno. 8, 4, 8, 4, 5, 6 i 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Elektronski. Zatvoran glasovanje. Odbijeno je. Kompromis 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 854. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 85. 85 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 85 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 86 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 861 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 863 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 864 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 865 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 866 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 866 Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 52. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četiri, Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. Tko je za, protiv, provjerimo. Amandman 60. Elektronska provjera. Vote closed. Zatvoran glasovanje. Ovo je bilo blizu. Gospodine Tenok, kako glasujete? Usvaja se. Ne razmatra se. Amandman 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo.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 Kompromis 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 85. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Os Amandman 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Glasujmo o amandmanu 90. Vote glasovanje. Odbija se. Amandman 91. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 96. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 101 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasovanje po dijelovima. Amandman 104. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 105. Tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 106. Tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 107. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1.1.1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandmani 1.1.2 i 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 112 i 113. Elektronička provjera. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 115. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 116. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 119 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uh, part 2 of amendment 1. Drugi dio amandmana 1.2.1. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1.2.3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 124 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 125 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 126 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 132 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 147. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasovanje po dijelovima za 147. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16 tko je za, protiv, suzdržani, elektronska provjera. Kompromis 16. The vote is closed. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 158 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 159 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 160 za, protiv, suzdržani, usve se. 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, provjera elektroničkim putem. Kompromis 18. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, nisam siguran, elektronička provjera, 169. Zatvoren glasovanje. Odbija se. A sada uvodne navodi, oprostite. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman dva za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman tri za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman četiri za, protiv, suzdržani, usve se. Pet za, protiv, suzdržani, usvese. se. Šest za,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 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Amandman 16. Elektroničko glasovanje. zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 17. Za. Protiv. Suzdržani. usve se. 18. Za. Protiv. Suzdržani. usve se. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 21. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički, amandman 22. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usve se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, usve se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani. Provjerimo amandman 35. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, sve se. 38 za, protiv, suzdržani, usvase se. 39 za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, sve se. 43 za, protiv, suzdržani, sve se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, sve se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usve se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada mišljenje DEVE. No, objection, Nema prigovora glasovanju, skupnom glasovanju. Glasovujemo, dakle, o svemu od 9.3 do 9.15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala vam lijepa. Zatim skupno glasovanje. Ne. Ne, svi se ne slažu, dakle moramo ići jedan po jedan. 9.1 za, protiv, Ispričavam se. 9-10. 9-10 za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada mišljenje odbora FEN, 10. Dakle, nitko se ne protivi skupnom glasovanju. Dakle, skupno glasovanje. Ne, jedan po jedan, oprostite. FEM 10 za. Protiv, suzdržani, usvaja se. FEM 13 za. Protiv, suzdržani, usvaja se. FEM 27 za. Protiv, suzdržani, odbija se. FEM 28, ne, provjeravamo FEM 27 elektronički. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. PM 28 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Fem 31 za protiv, suzdržani, usve se. FEM 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. FEM 38 za, protiv, suzdržani, usve se. 45 za, protiv, suzdržani, usve se. 51 za, protiv, suzdržani, usve se. 52 za, protiv, suzdržani, usve se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 50, 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera 75. Zatvaram glasovanje. i da odbijeno je. Zatim predlažem da glasujemo skupno od 1 do 91. Dakle, amandmani od 1 do 91 za, protiv, suzdržani, hvala. Dakle, svi ovi amandmani su odbijeni. I sada elektroničko glasovanje o nacrtu rezolucije uz amandmane. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Rezolucija se usvaja. Čestitam izvjestitelju. Hvala vam lijepa na suradnji. Ovo je prvi puta da sam odradio glasovanje. Sljedeći sastanak će se održati 24. studenog u Strasburgu, a zatim 29. studenog. Hvala vam lijepa na suradnji i sudjelovanju. Zaključujem sastanak.